Proszę mi wybaczyć, że będę chciał no, bardzo przestrzegać. Tu smo već neko vrijeme do duše, a mnogo toga nam je danas na dnevnom redu, pa ćemo pokušati držati se dnevnog reda. Prijeđemo sada na dnevni red. E, što se tiče točke broj 13, Radi se o zajedničkim odredbama o Europskom region, fondu za regionalni razvoj. E, tu točku dnevnog reda smo odgodili e, na zahtjev gospođe Zoane. Nadam se da se slažemo oko toga da o tome danas ne raspravljamo. Danas Radimo s 19 eh, pokrivenih jezika u prevoditeljskim kabinama. Eh, mislim da možemo usvojiti zapisnik sa prethodnog sastanka i prijeći na točku eh, četvrtu točku dnevnog reda. Radi se o razješnici izvjestiteljica Marijana Petir. O razrešnici smo raspravljali svake godine do sada jer za poljoprivredu je to vrlo važno. Izvolite, imate riječ. Poštovane kolegice i kolege, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj svake godine daje svoje mišljenje o razrješnici za izvršenje proračuna Europske unije za financijsku 2017. godinu. Kao članove i članice ovog odbora posebno nas zanima način izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na zajedničku poljoprivrednu politiku. Između ostalog u svom izvješću e, pozdravljam nalaz Revizorskog suda kojim je utvrđen nastavak smanjenja stope pogreške sa 2,5% tijekom 2016. godine na 2,4% u 2017. godini u okviru područja prirodni resursi pri čemu je financijski utjecaj stopa pogreške dodatno smanjen financijskim ispravcima i povratima jer se dio pogrešno isplaćenih iznosa vraća u proračun. Također korektivni kapacitet financijskih ispravaka i povrata povećan je na 2,10% u odnosu na 2,04% iz 2016. godine želim također naglasiti da su podaci europske komisije vrlo blizu onih koje je utvrdio revizorski sud tako da s velikom sigurnošću možemo uzeti u obzir podatke koji su nam dostavljeni na uvid. također bih još podcrtala dvije stvari. prvo pozdravljam ozbiljnost i ažurnost e, kojom države članice pristupaju provedbi zajedničke poljoprivredne politike. drugo izražavam zadovoljstvo uvedenim pojednostavljenjima te pristupačnošću korisnicima i administraciji putem korištenja elektroničkog popunjavanja jedinstvenog zahtjeva i unosa geoprostornih podataka. naša je želja da sustav bolje funkcionira i da smanje administrativnog tereta i grešaka e, bude što manje kako se naši poljoprivrednici ne bi borili sa papirima i administracijom već radili ono što najbolje znaju a to je proizvodnja zdrave i kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama. Na kraju, znam da se ovo izvješće svake godine može pretvoriti u malu reformu ZPP-a. Ove godine imamo priliku podnositi amandmane na prijedlog Komisije o reformi ZPP-a tako da predlažem da prijedloge e, koje imate uložite upravo e, u tom predmetu, a za dobrobit europske poljoprivrede i naših poljoprivrednika. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Izvolite, gospodine Santos. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja nisam izvjestitelj u sjeni, nego ću govoriti u ime kolegice Karin Kadenbach. Dragi kolege, želim zahvaliti izvjestiteljici na njenom obavljenom radu na nacrtu mišljenja. Dobra je vijest da je revizorski sud potvrdio da stopa pogreške pada. Drago mi je da su komisija i revizorski sud našli slične stope pogreške sa različitim metodologijama. E, za 2017. godinu stopa pogreške za e, e, fond za jamstvo poljoprivredi je niži, a to je slučaj i za fond za ruralni razvoj 3,37%. Međutim, postoji prostora za poboljšanje konstantno se moramo uhvatiti u koštac sa poteškoćama i slabostima i e, moramo bolje formulirati pravila kako bi se izbjegla nesukladnost e, sa uvjetima mi se radujemo novom pristupu u budućnosti i novim indikatorima uspješnosti kako bismo postigli jedan suvisli pristup e, u svim državama članicama izvješća s revizija i e, posjete na terenu i razmjene najbolje prakse su e, vrlo dobar izvor informacija u skladu sa komisijinim prijedlozima o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2020. godine moramo posebno paziti na stope pogreške kako bismo zadržali takve stope pogreške u budućnosti. Što se tiče izvješća revizorskog suda, ja ću predložiti neke amandmane. U konačnici moram reći da se radujem dobroj suradnji i nadam se da će ovo mišljenje pridonijeti dodatnom smanjenju postojećih stopa pogreški. Hvala lijepa, gospođo Katajnen. Hvala lijepa. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za ALDE. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na ovom vrlo dobro uravnoteženom tekstu koji nam pokazuje što se 2017. godine događalo u proračunskom smislu u poljoprivredi. Vrlo je važno da stopa pogreške nastavi rasti, važno je da nastavimo ići u tom smjeru. Kao izvjestiteljica ja želim naglasiti E, programe za razvoj ruralnih zona, dakle ulaganje u e, ruralna područja, to je program koji je vrlo dobar i koji mora nastaviti izvršavati svoju zadaću u budućim reformama. Inspekcije na terenu su vrlo važne, ali moram reći zadovoljni smo sa e, trenutnim tekstom. Gospodin Des, hvala, bit ću kratak. Već Čitav niz godina stopa pogreške se e, razlikuje između pogreške koje imaju financijski učinak i e, pogreške koje nemaju financijski učinak. I mislim da zaista moramo praviti tu razliku. U suprotnom imali bismo puno nižu stopu pogreške. Moramo praviti razliku između pravih pogreški isto tako i prijevara to je nešto što bi i revizorski sud trebao predstaviti u svom izvješću na različit način. Trebao bi praviti razliku između pogreški koje nemaju financijski učinak i moramo e, o tome voditi računa. Marijana, hvala na ovom izvrsnom izvješću. Ja ću e, podnijeti različite amandmane. Hvala. Dakle, cilj jest e, olakšati E, život e, poljoprivrednicima. Sljedeći govornik, hvala vam. E, želim čestitati kolegici na nacrtu mišljenja koje očito podržavam ono što je važno jest e, da e, malo bolje funkcionira e, sustave integriranog upravljanja budući da su se sud, budući da je revizorski sud potvrdio da je stopa pogreške pala ispod praga odnosno da je 2,5% isto tako važno je da se unaprijedi e, protok informacija i potpore od komisije prema državama članicama. Međutim, želim naglasiti da stopa pogreške nije sama po sebi mjerenje rezultata. E, potrebno je ocijeniti različite vrste pogrešaka na različit način. A e, pogreške koje se odnose na prijevaru su još uvijek vrlo visoko zastupljene. Zatim e, e, moram reći da e, loše izvještavanje može ugroziti datume plaćanja i to se mora poboljšati i mi svi možemo postići da se to poboljša. Hvala, sada dajem riječ komisiji gospodin Megela. Dobro jutro svima, dobro jutro gospodine predsjedatelju. Prije svega hvala odboru na tom, na ovom eh, nacrtu izvješća, odnosno nacrtu mišljenja, ispričavam se. ovo smo, ovu smo praksu pokrenuli pred eh, određen e, pred više godina i sada odbor za poljoprivredu uvijek daje svoj e, nacrt mišljenja o razrešnici. Zahvaljujem gospođi Petir, izvjestiteljica je e, dobro u svom mišljenju odrazila odlične rezultate iz 2017. godine 2,4% stope pogreške kao što je napomenuo revizorski sud Moram reći da prvi stup, odnosno najveći dio izravnih plaćanja su temeljito ispod 2,5%. posto međutim, moram isto tako naglasiti činjenicu da ovo nam nije palo s neba, nego ovo smanjenje je proizašlo iz napora država članica i komisije da osnaže suradnju kako bi se unaprijedilo upravljanje i sustav kontrola. Međutim, ne smijemo zaboraviti da stroža pravila strože kontrole povećavaju administrativno opterećenje i upravo zato je komisija napravila prijedlog reformi koje će pokušati prekinuti taj začarani krug u kojem mi konstantno pojačavamo pravila i kontrole što konstantno povećava administrativno opterećenje. Mi ćemo u e, reformi pokušati se više usredotočiti na uspješnost, odnosno na rezultate rezultate koje želimo da ZPP ostvari. Mislim da se to uh, mora uzeti u obzir u kasnijim raspravama o horizontalnoj upravi i nacrtu izvješća koja je podnesen uh, u odnosu na taj prijedlog. Još jednom hvala izvjestiteljici na ovome mišljenju koje je vrlo korisno u čitavom tom procesu koji sam upravo pisao. Hvala. Hvala. Sada gospodin Flanagan, imate riječ. ali niste se javili za riječ prije, eh, pa sam prvo dao komisiji riječ. Imam pitanje a, odnosno moje pitanje ima veze sa onim što je gospodin Mogli e, rekao, e, improviziram na neki način, e, mislio sam da tako trebamo i raditi, oprostite što ovako se javljam za riječ. Gospodine Mogli, ako sustavi koje se konstantno unapređuju i rade sve bolje i bolje, zašto ih sada mijenjati? Vi govorite o administrativnom opterećenju, o ogromnom administrativnom opterećenju, a čini mi se da u novom prijedlogu ZPB-a jedino što će se promijeniti je da će se administrativno opterećenje e, preseliti iz Brisela u Dublin u našem slučaju, odnosno glavne gradove u e, čitavoj Europi. Dakle, za, hoće hoćete li zaista smanjiti administrativno opterećenje ili ćete ga samo prebaciti nekome drugome? Drugo pitanje, kako planirate mjeriti rezultate ako ćete to opterećenje prebaciti nekome drugome? Gospodin Megle, izvolite. Prije svega mislim da moramo prepoznati da se sa 57, odnosno 58 milijardi eura ne može upravljati bez administrativnog opterećenja. Pitanje je samo kako možemo smanjiti to administrativno opterećenje. Ono što komisija pokušava u budućnosti za ZPP postići jest da umanji razinu detalja u koje se ulazi na razini Europske unije. Primjerice koliko će duboka biti rupa, koliko će dugačka biti ograda, kolik, kakav će biti oblik e, drveća, koliko e, drveća će biti dopušteno na pašnjaku i tako dalje. E, ta pravila ćemo mi prepustiti da određuju države članice koje su mnogo bliže situaciji na terenu, koje su bolje pozvane da određuju takva pravila koje se moraju uklopiti u njihove administrativne i e, zakonodavne sustave i koji će onda na bolji način postići rezultate koje želimo postići. To će dovesti do manjeg broja kontrola na terenu i dovesti će do veću usredotočenost na to jesmo li postigli rezultate ili ne, umjesto da konstantno raspravljamo o tome je li svaki najmanji detalj na pravilan način implementiran i proveden. Gospođo Petir, opet imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim kolegicama i kolegama e, koji su uzeli učešće u ovoj raspravi zahvaljujem i komisiji na komentarima. rekla bih da e, smo na dobrom putu i da napredujemo veselim se e, amandmanima koji će biti podneseni i nadam se da će oni još pripomoći da ovo izvješće koje su svi ocijenili jako dobrim bude još bolje. hvala vam Hvala lijepa, hvala izvjestiteljici, hvala svim izvjestiteljima u Sijeni. Rok za podnošenje amandmana je 27. studeni u 13 sati. Sada prijećemo na sljedeću točku dnevnog reda. E, te Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome. <clears throat> Gospođa Miller je izvjestiteljica. Imamo i nekoliko gostiju te predstavnike e, Bavarske udruge poljoprivrednika koji su ovdje u dvorani. Imat ćemo priliku čuti važnu raspravu o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Gospođa Miller će danas govoriti prva, ona je izvjestiteljica za ovu temu. Pa bez odlaganja dajem riječ gospođi Miller transparentne institucije i pojednostavljenje administracije te dvije stvari su ono čime se najviše bavim u svom izvješću. Drago mi je što vam danas mogu izložiti svoje izvješće o financiranju e, nadzorom i upravljanjem zajedničke poljoprivredne politike. E, to što je ovo horizontalna uredba znači da se odnosi na sva ova područja, osobito kad je riječ o plaćanjima. Horizontalna uredba se temelji na financijskoj uredbi koja postavlja temelje e, svim e, rashodima Europske unije. Moj cilj je ponuditi tekst koji će omogućiti najveću moguću transparentnost odlučivanja. Stoga u srpnju kada smo imali prvu raspravu u ovom odboru Sastala sam se sa predstavnicima komisije, izvjestiteljima u e, sjeni te izvjestiteljima iz svih odbora koji se bave ovim mišljenjem. E, također sam se obratila i službama u parlamentu da saznam više o administrativnim strukturama u državama članicama. Nažalost nije moguće bilo pozabaviti sa 28 država pa smo izabrali izabrali pet, e, među njima Španjolska, Irska, Nizozemska, Rumunjska. Rezultati su podneseni izvjestiteljima u Sjeni na sastanku u Strasburu. E, također smo imali i mišljenje Europskog revizorskog suda E, ja se veselim današnjoj raspravi, a sada ću vam reći nešto više o svom izvješću. E, tu ima sedam točaka. Prvo, drugo poglavlje izmjene i pojašnjenja u administraciji. Mislim da je to potrebno jer prvi i drugi stup se u određenoj mjeri spajaju, pa će tu doći do korisnih sinergija i preklapanja. Stoga u članku 110 strateških planova eh, i u članku 11 su odbori koji su eh, izvađeni iz strateških planova i ugrađeni u novu horizontalnu uredbu. Nove institucije moraju biti što učinkovitije, a za izravna plaćanja u budućnosti također moramo imati odbor koji će se time baviti a to mora biti u skladu s onim što se već radi na području poljoprivrede. Nove agencije certificiranja će imati nove ovlasti ono što je prije bio članak 7 druga plaćanja uključujući i tehničke pomoć e, te e, planu e, članu 110 znači da će države članice dobiti već više financijskih sredstava kako bi se osigurala najbolja moguća provedba. Putem amandmana koje sam predložila ovoj uredbi federal federalne strukture u državama članicama moraju biti uzete u obzir jer je svima nama važno područje subsidijarnosti. U drugom poglavlju riječ je o vrlo složenoj temi pa vas molim da to pažljivo razmotrite, da razmotrite moje amandmane ideje. Dakle, Druga točka je savjetodavna služba e, što je neophodno za inovativan sustav poljoprivrede i šumarstva okrenut ka budućnosti. Stoga to spada u horizontalnu uredbu, a mora se detaljnije razraditi u međuinstitucionalnoj strukturi. Dakle, poljoprivredna savjetodavna služba se je proširena da bi se uključilo još detalja ona ima pristup najboljim sustavima e, i to je ono što je potrebno farmerima. Treća e, točka je e, krizna pričuva e, u vremenima kada e, bi moglo doći do krize važno je da imamo sustav financiranja za takve slučajeve stoga predlažem pričuvu koja će se koristiti isključivo za krize a ne za intervencije na tržištu Želim vas podsjetiti da se u zadnjoj krizi dogodilo da nije bilo dovoljno novca. Ako se novac za poljoprivredu troši na nešto drugo, na krize, to će onda biti jako teško jer će poljoprivrednici biti dvostruko kažnjeni. E, sljedeće područje, četvrto, su zahtjevi za izvješćivanje e, u mom amandmanu koji se odnosi na članak 52 komisije treba e, kako komisija želi imati godišnje izvješće e, o rezultatima, a ja želim da se to e, dogodi dva put godišnje i nadam se da ću u tome uspjeti jer sustav se sada mijenja i više se neće baviti samo rezultatima već i performansama mislim da će se administrativno opterećenje povećati pa kvaliteta novog sustava orijentiranog e, ka e, uspjehu treba ja zajamčiti. Stoga mislim da ciklus izvješćivanja mora biti svake druge godine. U tekstu postoji greška, piše polugodišnje, half yearly, to treba ispraviti i mislim da izvješće treba podnijeti svake druge godine. E, peta e, točka se odnosi na provođenje sankcija iz članaka 85 i 86. Predlažem da e, granica bude 1250 eura po korisni E, i 15 po hektoru. To će pojednostavniti sustav za poljoprivrednike i za administraciju, a izvješćivanje na odnosno e, provjere na licu mjesta su također važne e, dakle treba više objedinjenja treba postojati zajednički sustav za novčane kazne ako se ponavljaju prekršaji. E, ja predlažem da to budu postoci treba e, podržati jedinstveno tržište i tržišno natjecanje i stoga trebamo niže stope nego u postojećoj uredbi Nadalje, riječ je o provedbenim i delegiranim aktima. U horizontalnoj uredbi imamo stotinu različitih ovlasti koje se daju komisiji. Imamo 70 provedbenih akata i 30 delegiranih akata. Među tim ovlastima recimo 2013. godine smo e, izvješćivali o odluci da li e, treba primijeniti delegirani ili provedbeni akt. E, Predlažena su 35 elementa. Komisija kaže da ima 50% manje delegiranih i provedbenih akata, no u horizontalnoj uredbi ja i dalje mislim da to nije vidljivo, nije razvidno. Stoga moramo to riješiti, ali nemamo resurse da oblikujemo temeljni akt. I zadnje, sedma točka, riječ je o prijelaznom razdoblju. Kad je riječ o provedbi zakonodavnih prijedloga, moramo se prisjetiti da za zadnji program zajedničke poljoprivredne politike prijelazno razdoblje je bilo dvije godine, ali to nije bilo na kraju mandata parlamenta i komisije i nije se poklapalo sa provedbom novih struktura. Stoga se postavlja pitanje što ćemo učiniti, je li N plus 2 dovoljno, treba li nam N plus 3, trebamo li koristiti e, e, preispitivanja na sredini razdoblja iz, iz e, skupne uredbe. U svakom slučaju moramo dovoljno rano reagirati i da dati farmerima sigurnost e, u planiranju, a isto to i državama članicama. I na kraju, uvaženi kolege, želim reći da za farmere želimo veću transparentnost administracije i što veću e, jednostavnost postupaka. Očekujem živahnu raspravu s vama i s komisijom i uzet ću u obzir sve vaše amandmane koliko god mogu. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Molim vas, pridržavajte se vremenskom ograničenju od dvije minute. Gospodin Dantan, hvala vam lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu i na onome što smo skupa napravili na ovom tekstu. Mislim da je važno da damo ponovni legitimitet ZPP-u na terenu i da damo jednak tretman poljoprivrednicima u svim državama članicama to se mora prilagoditi e, realnoj situaciji u svakodnevnom životu naših poljoprivrednika i zato mislim da je važno da idemo korak dalje od onoga što predlaže izvjetiteljica kako bismo dodatno uskladili zajednička pravila, odnosno da imamo ista pravila u svim državama članicama. U šest posljednjih mjeseci smo E, ustanovili da je potrebno bolje definirati e, višu silu i e, način na koji se aktivira situacija više sile. Mm, moram priznati da mi se ne sviđa način na koji veličamo smanjenje stope pogreške, a isto tako što se tiče kontrola koje se provode na terenu, način na koji provodimo te kontrole, mislim da smo smiješni i ova reforma ZPP-a to mora omogućiti. Isto tako mislim da moramo pojednostaviti procedure primio sam na znanje mišljenje revizorskog suda. Mislim da moramo revidirati pravila prihvatljivosti troškova i uspostaviti bolji sustav uspješnosti. Izvjestiteljica je već rekla da se zalaže za dvogodišnje izvještavanje, a mi moramo vidjeti što predlaže e, kolegica heranskercija u prvom stupu, jer e, tekst o strateškim planovima je glavni zato što će ovisiti o strateškim planovima ono što ćemo mi kontrolirati u okviru uredbe, horizontalne uredbe. Zato prvo moramo odraditi posao o strateškim planovima i onda dovršiti posao u pogledu horizontalne uredbe. Gospodin Santos. Hvala i eh, čestito bih kolegici Ulrike Müller na ovom veoma brižno formuliranom izvješću, a isto tako i na jučerašnjem doprinosu raspravi. Što se tiče stajališta, moramo zadržati i ono iz eh, aktualne odredbe. Međutim, imamo isto i nove prijedloge u odnosu na prijedlog komisije. Što se novog modela tiče, smatram da tu za nadležno tijela nacionalnoj razini postoje novi zadaci što bi se moglo negativno odraziti na status samih poljoprivrednika. Tim gore ukoliko ćemo ZPP doista početi provoditi na taj način. Što se tiče prijedloga o uredbi o strateškim planovima, to se veže na sve to. Postoji sustav upravljanja koji nam je na raspolaganju i e, moramo ga održati u svim važnim aspektima. Prilagodba na novi model nije jasno definirana, naročito se ne kaže jasno koja je odgovornost pojedinih aktera Europskog parlamenta, koordinacijskih mjesta i raznih nadležnih tijela u zemljama članicama. To se može reći kako za strateške planove, tako i za horizontalnu uredbu. Pitanje je sad, ti pojedini akteri, ta pojedina mjesta u sustavu, na koji način će surađivati u poljoprivrednom kontekstu. I na pravnoj razini tu postoje razni zadaci koje moramo uzeti u obzir. U izvješću se govori isto tako i o takozvanoj kriznoj priču i financiranju iz iste komisije je to dakle zamislila i to će se stvoriti iz već postojećih sredstava u okviru VFO-a koji je svojem prošli tjedan i to e, s veoma snažnom podrškom između ostalog i Europskog parlamenta naravno. Radi se o preko 400 milijardi eura. To su sredstva koja su predviđena za to. A to je veoma važno za položaj ZPP-a e unutar VFO-a, višegodišnjeg financijskog okvira. Moramo međutim točno znati kako je to definirano, na što poljoprivrednici imaju pravo. Ja se nadam da ćemo u daljnjim raspravama i suradnji se te stvari još bolje definirati s izvjestiteljicom, a isto tako s izvjestiteljima u sjeni. Zbog toga jer se radi o važnim aspektima. Kao što znate, ja sam, ja sam izvjestiteljica isto tako i, i u drugom odboru. Obzirom e, na to, da sam sazvala dakle o, o, ovaj stručni krug da raspravlja o tome i da rasvjetli ta pitanja i isto tako e, gledala sam i što se dogodilo na odboru u, odnosu na slična izvješća 2012. To je radila kolegica iz epp p-a u tom trenutku i imali smo dakle stajalište njemačke kolegice iz CDU koje počinje rečenicom iz perspektive razvojne politike moramo formulirati na sasvim drugčiju zajedničku poljoprivrednu politiku u odnosu na ono što nalazimo u prijedlogu Europske komisije. Moram veoma iskreno reći. Slažem se s tom rečenicom. Tada kao i sada, ZPP će imati strašne posljedice. Ukoliko ne mislimo, dakle, na čitav niz e, čimbenika iz Zapadnu Afriku, zatim dumping, cijena po pitanju peradi i još čitav niz drugih takvih e, fenomena. Pomislimo na zemlje u razvoju na njihove patnje upravo zbog nedostatnih mjera, nedostatnih strategija i politika. Oni nemaju sredstva koje će sami staviti dakle, na raspolaganje svojim poljoprivrednicima. Treba na to staviti akcent, treba jasno reći da je to stvar od najvećeg mogućeg interesa. U tom smislu, dakle, imam prijedlog za horizontalnu uredbu. Kao prvo, treba nam sustavni nadzor posljedica ZPP-a na razvoj, na aspekt razvoja. U ovom trenutku Europska unija, bez obzira na to što je metodološki to moguće, uopće ne skuplja podatke o tom aspektu. Što se tiče dionika iz zemalja partnera, to je također važno. Moramo skupiti glave s njima, jer postoje, dakle, financijska posljedica po zemlje članice ukoliko zanemare te perspektive u okviru, u kontekstu ZPP-a, te tu sinergiju s razvojnim politikama. E, radi se o nečemu na čemu valja inzistirati. Isto tako uvjerena sam da ćemo reformu ZPP p-a ovaj put postaviti na jedan način da će ona biti lakše koristiva u praksi. Znamo da smo 2015. imali migracijsku krizu, mnogo smo toga morali poduzeti po tom pitanju i to je e, zapravo pobudilo čitav niz pitanja koje se tiče razvojnih politika. Međutim, nije bilo koherentnosti i dosljednosti u europskim politikama, a još je gore od tada na ovamo. Povjerenik e, Hogan je između ostalog sazvao Task Force za Afriku. Tu se radi na preporukama i u odnosu na ovu našu reformu. Imamo isto tako i stavak članak 208 Lisabonskog ugovora koji e, kao nuždu definira koherentnu razvojnu politiku u odnosu na zemljama u razvoju. Molim zato da se to na jedan praktični način formulira i u aktu koji je pred nama. Lijepo vas molim da se držite vremenskog ograničenja od dvije minute, a riječ sada ima gospodin Zulo. Hvala gospodine e, predsjedajući i hvala isto tako izvjestiteljici koja je u veoma kratkom roku uspjela pripremiti veoma detaljno izvješće. Što se tiče reforme upravljanja, upravljanja ZPP-om, to je od fundamentalnog značaja za dobro funkcioniranje Europske unije, naročito obzirom na ovu viziju koji kaže da su najvažniji ciljevi u smislu učinkovitosti. Treba nam još čvrća struktura u tom smislu i trebaju nam učinkoviti nadzorni mehanizmi. Isto tako moramo staviti akcent na sve ove promjene koje želimo uvesti. U posljednjem e, periodu su, nažalost, e, tijela dakle, koja su e, vukla sredstva u mnogim zemljama, kao i u moj, pokazivala mnoge nekorektnosti i netočnosti u radu, a došlo je isto tako i do raznih nezakonitih, nezakonitih radnji što je dovelo u pitanje disciplinu unutar dakle upravljanja ZPP-om. Međutim, ono što je bio glavni problem je kašnjenje, problemi, poteškoće za same poljoprivrednike jer je bilo teže doći do sredstva kojim pripadaju. Treba tu jasno dakle odrediti nadležnosti u smislu komisije s jedne strane i e, zemalja članica s druge strane. A to je upravo najveći i najvažniji novitet ovdje. Međutim, postoji isto tako i rizik i opasnost pred kojim ne možemo zatvoriti oči, a to je da će biti još više regularnosti. Moramo to pokazati maksimalni angažman kako bismo normu koju pišemo definirali na taj način da upravo ide u drugom smjeru i da spriječi taj rizik i da bude čim učinkovitija u ispravljanju eventualnih neispravnih struktura koje su se koristile do ovog trenutka u praksi. Hvala. Filip hvala, hvala gospodine predsjedatelju, hvala izvjestiteljici. E, Ovaj tekst e, predlaže inteligentne poljoprivredne strukture, a e, države članice žele imati Europsku komisiju koja od poljoprivrednika ne traži prestroge, e, prestroga pravila u pogledu ekologije i zaštite okoliša. E, članak 39. međutim ne spriječava komisiju da nastavi e, istim putem uništavanja e, poljoprivrede poljoprivreda, komisija bi trebala osigurati poljoprivrednicima zadovoljavajuću kvalitetu života, a nažalost znate da na svakom odboru evociramo teške uvjete u kojima žive e, poljoprivrednici. E, stalno govorimo o sporazumima o slobodnoj razmjeni i tako dalje, a u stvarnosti ništa se ne mijenja. Jedan od ciljeva ZPP-a iz članka 39 je dakle osigurati e, zadovoljavajuću razinu života za poljoprivrednike, a ne vidim kako će ovaj prijedlog to učiniti. Hvala lijepa. A sada prelazimo na raspravu. Već smo čuli što kažu izvjestitelji u sjeni. Imajte na umu da imamo izvješće gospođe Garsije. Tako da vaše opaske o ta dva izvješća možete podijeliti. Samo jedna minuta svakome. Da, hvala vam. Hvala isto tako izvjestiteljici. Nekoliko opaski, prvo od njih. Što se nadležnosti tiče, u smislu ukidanja plaćanja, moramo vidjeti na koji način će dakle e, komisija to definirati. Kao drugo, treba nam dvogodišnji ritam u tom smislu, međutim pitam se što se tiče tih provjera koje su dvogodišnje karaktere, je li to postavljeno na taj način, dakle, u samom prijedlogu, u smislu pravne zakonske obveze? Treća stvar, ruralni razvoj Želimo zadržati ono što već smo imali u prethodnom sustavu. Imamo čitav niz projekata koji su predviđeni i e, važni su ti elementi koje svako treba ispoštivati, a između ostalog i prelazni period. Hvala. Puno hvala. Zahvaljujem gospođi Miller na tome što je napravila. Ono što me danas brine iz onog što sam čula je sljedeće moramo olakšati provedbu strateških planova. A to se neće dogoditi ako u horizontalnu uredbu ugradimo članak o e, savjetodavnoj službi za poljoprivrednike. Da bi to bilo lakše provesti, to moramo staviti u izvješće a po pitanju izvješća o rezultatima svake dvije godine znam da se gospodin Danta zalaže za to da to bude svakih nekoliko godina, ali e, moramo paziti da se države članice ne kazne time. Ja želim predložiti amandman o kriznom fondu e, kako se e, sredstva ne bi prenosila na sljedeću godinu, kako ne bi bili naštetio poljoprivrednici sljedeće godine. Hvala, ja također želim zahvaliti kolegici Miller na odlično obavljenom poslu koji je bio složene prirode. Obzirom i e, na karakteristike ovog prijedloga komisije, gdje se zapravo mnoge funkcije prebacuju na nacionalnu razinu. Mislim da će biti nekoliko važnih e, točaka kada dođemo do amandmana. Imamo između ostalog, dakle, tijela za plaćanja i sustav upravljanja. Mislim da je bilo dobro da je jedno tijelo na raspolaganju u smislu koordinacije plaćanja zemljama članicama jer bi na taj način najbolje koordinirali funkcije na razini pojedinih e, regija. A isto tako treba nam i upravljanje strateškim planovima unutar ZPP-a. Druga stvar, krizna pričuva koja mora biti učinkovita prvom sektoru ukoliko dođe do krize. I važno je da mehanizam za slučaj krize e, dobije na raspolaganje sredstva koja će s jedne strane biti adekvatna, ali s druge strane da se ne koristi za drugi tip intervencija, već samo za krizne situacije. Što se provjera tiče, mislim da svakako moramo tu dakle uspostaviti e, adekvatan sustav provjera za čitav niz različitih situacija, ali ne slažem se s onime što je rečeno o drugom elementu, a to je taj površinski sloj kondicionalnosti. Isto tako treba vršiti i provjere na licu mjesta ukoliko postoji neki e, rizik u skladu dakle, s podacima koje iznosi komisija. Zatim je dakle ovo savjetodavno tijelo Međutim, e, gospodine predsjedajući, koliko govorimo o ZPP-u, o reformi, jedina stvar za koju smo doista nadležni, A, vi ste nam dakle stavili e, ovako kratak vremenski rok za izjašnjavanje, onda je bolje da o tome uopće ni ne govorimo ili da govorimo negdje drugdje, jer ovo je stvar od krucijalnog značaja, a vi ste nam dali na raspolaganje nekoliko sekundi da se izrazimo o tom pitanju. Povedao će pan dvije minuti. Pa ne, dao sam točno dvije minute. Hvala. Zahvaljujem gospođi Miller na izvješću. Neki od prijedloga su vrlo zanimljivi, ali obzirom na nedostatak vremena ja ću govoriti samo o onome što me najviše brine. U prijedlogu komisije i u izvješću gospođe Miller nije dovoljno jasno, bar ne meni, što se događa sa isplatnim tijelima i organizacijom upravljanja mislim da ne treba umanjiti ulogu e, država članica e, nacionalna koordinacija mora ostati ali moramo jasnije definirati ulogu koju imaju i trebaju imati regije u drugom stupu. To se ne smije umanjiti kao što se to čini u ovom prijedlogu i u prijedlogu komisije. savjetodavna služba za poljoprivrednike e, ide puno dalje od prijedloga gospođe Miller i to bi dodatno zakompliciralo stvari. To je ključno za budućnost, pa ću predložiti neke amandmane o tome kako ne bismo na kraju imali neodrživu situaciju. Kada je riječ o kontrolama, moramo izmijeniti situaciju. Ne možete imati sustav gdje poljoprivrednici ne dobiju potpore tri godine za redom. Znam da moramo imati kontrole, ali ne možemo imati situaciju gdje male greške vode do toga da poljoprivrednik ne dobije potporu dvije ili tri godine. Naravno ne dovodimo u pitanje transparentnost sustava niti kontrole. Gospodin Andrew, hvala. Ah, da, dakle, Agnew i Andrew, uvijek to brkamo. Tko je onda na redu? Moram priznati da sam očajan zbog toga što me miješate sa Agnjom. Ja sam Andriju. Hvala da ste, što ste mi dali riječ. Želim i ja čestitati Ulrike Müller na njenom izvješću teško, težak je trenutak za ovakvo izvješće i moram reći da se ja zalažem za to da imamo zajednička pravila za kontrole i e, sankcije jer moramo osnažiti u ovoj reformi e, taj zajednički aspekt e, ove naše politike i mislim da je to točka 3 e, tvog izvješća Ulrike o tome govori. Isto tako moramo, odnosno ja se e, zalažem e, za osnaživanje aspekta zajedničkog tržišta. Na kraju što se tiče pojednostavljivanja postupaka, da, s tim se slažemo i e, to je u skladu sa izvješćem revizorskog e, suda. To je jedan aspekt e, o kojem moramo kojeg moramo biti svjesni i moram reći da podržavam izvješće Ulrike Müller. Gospodin Buda. Puno hvala. Samo nekoliko kratkih opaski o ovim prijedlozima koje pozdravljam. Oni su vrlo dobri. Kad je riječ o agenciji za izravna plaćanja, ta agencija mora raditi u korist e, poljoprivrednika, ali mora imati i ulogu e, koja je savjetodavna ona mora dati savjete farmerima prije nego što podnesu zahtjev jer je vrlo često to poljoprivrednicima teško ispuniti i želim e, da se to standardizira. A kao drugo, savjetodavne službe moraju biti dostupne poljoprivrednicima jer po mom mišljenju ona su jako važna za upravljanje e, poljoprivrednim gospodarstvima na takav način da poljoprivrednici ne počine administrativne greške za koje će biti kažnjeni. Kada je riječ o e, sankcijama, ja bih predložio sljedeće. Ako E, poljoprivrednik ima kašnjenja u plaćanju mora plaćati penale. Isto moramo primijeniti u slučaju da poljoprivrednik ne dobije ono što je trebao dobiti isplaćena jer on plaća financijske kazne, a država ne. Hvala, hvala gospođi Miller na ovom vrlo dobro pripremljenom izvješću. Ona nam je poslala jednu vrlo važnu poruku. Europski parlament mora ostati vjerodostojan čak i usred poljoprivredne krize i zato sustavi upravljanja krizama ne smiju označiti kraj direktnih plaćanja, izravnih plaćanja koji su vrlo važni za poljoprivrednike. Kontrole se moraju bazirati na rizicima, sankcije se moraju temeljiti na ponavljan, ponovljenim grešakama, greškama, a ne slučajnim greškama. Treba e, smanjiti administrativno opterećenje. To su prioriteti. Danas e, čujemo da postoje dvojbe u pogledu e, vremenskih rokova. Važno je da u ovom sazivu parlamenta izglasamo ovo izvješće. Važno je da osnažimo suradnju između različitih izvjestitelja jer se radi o tri vrlo važna zakonodavna prijedloga za naše poljoprivrednike. Gospodin Hausling. <clears throat> Ja, vielen Dank, Frau Müller. Hvala, gospođo Miller, ali jedna stvar me zbunjuje. A to je da je zapravo novi sustav već e, prihvaćena. Mi moramo zapravo voditi načelnu, načelnu raspravu o tome je li sve ovo smisleno, a mi smo sve već prihvatili. Dakle, načelno to će nas vezati ruke u budućnosti kad ćemo htjeti ponovo razgovarati o tome i kažemo komisija da je prijedlog, mi prihvaćamo, samo ćemo tu neke male korekcije unijeti. Međutim, ja smatram da u mnogim aspektima treba razgovarati o svojim načelima. Primjerice, pitanje je provjera. Govorimo o tome, s jedne strane manje takvih, ali učinkovitije. To treba reći jasno i glasno. Pitanje je hoće li to na taj način funkcionirati. Naravno, moramo paziti na takve stvari to je važno. Mislim da sve zemlje članice moraju imati isti standard provjere. To je ona prva mjera bez koje neće funkcionirati nikakav sustav. Što se tiče e, krizne pričuve. Pitanje je samo u kojem trenutku i kakvim situacijama će se to koristiti. Hoće li biti danji kriza? Hoće i to ne samo financijskih, nego i drugih tipova kriza. Stalno su neke krize, to je trajno stanje i zbog toga treba razgovarati o ovom modelu. I na konkretno pitanje, vi tu predložite između ostalog da treba dakle tražiti i neke mjere u smislu informativnih potreba. Vi znate dakle da je to u Njemačkoj veoma prijeporno pitanje u smislu povjerljivosti podataka što država uopće može tražiti dakle od pojedinih aktera. A vi sad želite to ponovo uvesti kako bi potrošačima bilo lakše i jasnije kakva je situacija. Naša je zadaća, mi smo delegati u Europskom parlamentu, su zakonodavci da odlučimo hoće li se tako što ugrađivati ili ne. Zato o tome treba raspravljati na načelnoj razini. Hvala. Ispričavam se što sam se prerano javio za riječ. Ja sam doista mislio da ste me prozvali. Ja to ne bih učinio zlonamjerno. E, mene je jako zaintrigiralo ovo izvješće. E, e, dakle, postoje dva izvješća. Jedan je izvješće revizora. Ono je vrlo jednostavan. Dakle, poljoprivrednik uče u program za koji treba biti isplaćen x, a revizor ima zadatak vidjeti da nije isplaćeno više od toga. A ovo drugo izvješće i razumijem zašto e, se to e, taj e, izvješće o rezultatima želi napraviti da bude svake dvije godine. Kako to mjeriti? Ima li više pčela, ima li čišće čišće vode imali, što se dogodilo, je li voda čišća nego prije, da li doista ima manje erozije tla, da li se poboljšala dobrobit životinja i što je najvažnije, jesu li smanjene emisije stakleničkih plinova, tko će sve to mjeriti? Pa da, gospođo Miller, vi ste prihvatili da će to puno koštati, ali ja bih rekao da čak i svake druge godine će to previše koštati koštati. Pravo bogatstvo. Hvala. Gospođa Maginis. Hvala. Imam jedno pitanje Zahvaljujem Ulriki na obavljenom poslu. riječ je o savjetodavnoj službi. Izvjestiteljica to želi prebaciti iz uredbe o strateških planova u horizontalnu uredbu. A, mm, ja bih nešto rekla o argumentaciji za to. Eh, ono što kaže gospodin Agnju stoji. Dakle, kako ćemo mjeriti uspjeh kad je riječ o okolišu i to će možda biti pitanje za revizorski sud kad budemo s njima danas popodne razgovarali. Hvala. Hvala gospodine predsjedajući, hvala kolegici Miller. Ja mislim da je blagotvorno da imamo izvjestiteljicu koja ne znam kako da to formuliram, koja je i sama zapravo bila aktivna u poljoprivredi i može stvari sagledati iz pozicije samog poljoprivrednika. To je veoma važno. Što se tiče konkretnih modela za postizanje rezultata, o tome se još moramo razgovarati i to možda dakle bude tema i sljedećeg izvješća. Mi moramo paziti bez obzira na to što komisija predlaže da ta zajednička europska poljoprivredna politika doista bude zajednička, da se ne izgubi element zajedništva, na što smo naravno posebno ponosni. Stvari, dakle, u tome cilj je spas ZPP-a, naravno. To je cilj reforme. Moći čitav niz pojedinih e, aspekata koje moramo još pomnije promotriti. Između ostalog radi se o standardu provjera. U nekim zemljama to znači i malo olabaviti s promjerama. U Njemačkoj primjerice imamo dakle problem možda i prevelike preciznosti jer to u praksi ne funkcionira baš najbolje Pitanje je dakle i GPS-a, dakle koji možemo sve kontrolirati, međutim isto tako je pitanje do koje mjere zalaziti u detalje i u minucioznosti i čitav niz drugih sličnih aspekata. Što se sve tu e, računa, to treba uzeti u obzir. Možemo i preopteretiti sustav nepotrebno minucioznim kontrolama. Znači, Standardi za provjere mogu značiti više i točnije, a neki put i malo manje zbog veće učinkovitosti. Stoga zahvaljujem gospodine Miller jer smatram da je interes poljoprivrednika stavila u središte interesa. Gospodin Burgović, izvolite. Hvala vam, hvala vam što ste mi e, dali riječi. Kao prvo zahvalio bih i na izvanrednom izvješću. Što se naše glavne dileme tiče, radi se o ovaj izboru između ovog koncepta ili nekog drugog mogućeg koncepta. Mislim da smo i ranije već morali progovoriti o tome, o preporukama gospodina Dorfmana i nakon ovog izvješća. Morat ćemo se također jednako je intenzivno angažirati. Moramo poboljšati prijedloge komisije. Inače će poljoprivredni sektor izvući kraći kraj u svemu ovome izvješće podupirem, a isto tako u dvogodišnju obvezu i izvješćivanje. Što se mene tiče, možemo to produžiti i na tri godine. Dakle, trogodišnji model. Ja smatram da komisija zapravo mora jasnije predlagati određene stvari, a mi smo ti koji odlučujemo u tom procesu, to je suodlučujemo, dakle, dvije ili tri godine. Međutim, moramo biti realni u smislu tog prilaznog razdoblja. I najkasnije 2020. treba krenuti s provedbom novih politika. Što se tiče više sile, imamo katastrofe, imamo nesreće i to moramo uzeti u obzir. Primjerice, ukoliko izgubimo člana obitelji koji radio na poljoprivrednom dobru i takve situacije također treba uzeti u obzir. Nesreće. Ono što nam treba je prava potpora, treba nam, trebaju nam konkretna znanja, a treba nam i digitalizacija, ali ne zaboravimo ovo potonje, bit će veoma teško poljoprivrednicima. Hvala, imam samo dvije primjedbe. Prije svega hvala gospođi Miller. Želim eh, govoriti o kriznoj pričuvi. 400 milijuna to nas je koštala kriza u e, mliječnom sektoru nedavno. Čini mi se da e, krizne pričuve koje su predviđene nisu dovoljno ambiciozne za poljoprivredu. I ja se slažem sa e, predlogom da delegirane akte zamijenimo provedbenim aktima jer je to mnogo prikladnije za provedbu zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedajući. Što se tiče izvješća, ide u dobrom smjeru. Imamo tu dakle zajednička načela u smislu novčanih kazni koji se tiču nepridržavanja uvjeta. Što se tiče, dakle, u okviru ovog sustava učinkovitosti, okviru učinkovitosti koje predlaže komisija. Međutim, treba nam zajednička pravila u smislu provjera, u smislu administrativnih sankcija i u smislu, dakle, samog povlačenja sredstava u smislu plaćanja. To su dakle upravo ti faktori zajedništva u ZPP-u, a isto tako trebamo i pravnu sigurnost za poljoprivrednike. Što se tiče krizne e, pričuje s gospodinom Serasom Santosom, poradit ćemo još na tome. Imamo u ovom trenutku proračun, aktualni proračun od 400 milijuna koji može biti još veći kako bismo još brže i učinkovitije mogli posezati za mjerama koje nisu one konvencionalne i klasične na kriznom tržištu. Važne su dakle, dakle između ostalog i riskantne mjere, a to smo vidjeli upravo na slučaju uredbe Omnibus. E, gospođa Glonek. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim eh, svakako zahvaliti Lorike na izvješću koje nam je predstavila danas. Eh, radi se o izvješću s kojim se u velikom broju načela slažem, posebice što se tiče pojednostavljenja i smanjenja administrativnog opterećenja, jer komisija ne nudi dostatna rješenja za eh, te teme. Zatim što se tiče krizne pričuve. Radi se o pričuve koja mora biti potrebljena za poljoprivredu i e, povlačiti se isključivo iz općeg proračuna, ali moramo inzistirati na tome da zaista u toj e, pričuvi bude svjež novac, a ne novac iz prvog stupa. O tome moramo posebno paziti kako bismo mogli zaista odgovoriti na ogroman broj kriza s kojima ćemo nažalost očigledno biti suočeni. Ovo je kraj opće rasprave. Ne vidim da se bilo tko u ovom trenutku još javlja za riječ. Stoga riječ prosljeđujem komisiji. Gospodin Mengele. Hvala gospodine predsjedajući i hvala gospođi Müller na ovom nasretu izvješća. Odajem joj priznanje zbog toga jer je pokazala otvorenost i spremnost za raspravu na mnogim sastancima. Konkretno mi iz komisije imali smo priliku dakle govoriti o ovoj uredbi, razlagati veoma detaljno. I mislim da je to dobar temelj za daljnji proces. Što je horizontalna uredba? To je zakonski akt o upravljanju ZPP-om od strane administrativnih tijela zemalja članica uz angažman komisije koja će tu funkcionirati kao neki unutarnji kontroler. Ovo je složena stvar, zbog toga jer govorimo o financijskim procedurama, govorimo o odlukama upravo u tom kontekstu a to je ujedno i razlog što vjerujemo da uredbu treba čim manje mijenjati. Zašto? Radi se o instrumentu koji dobro funkcionira. Govorimo isto tako o maloj e, stopi pogrešaka, što je također relevantno. Zato smo rad ograničili na pitanje puke prilagodbe teksta novoj politici koja se predlaže a koja je već formulirana u urbi o strateškim planovima. Dakle, to imamo na umu. Ovo što je pred vama je nešto što u najvećem broju slučaja već postoji i neće se mijenjati. Čuli smo pitanje o e, informativnim mjerama. Jedino što se kani činiti u ovoj novoj uredbi jest da se to naprosto preseli iz članka 40 nešto u jedan od prvih deset članaka. Radi se o članku već postoji, nije to CMR, ovo je sasvim drugi mehanizam. Nema izmjena, status koje je na snazi. A sad bih prošao kroz nekoliko elemenata o kojima je bilo riječi i nekoliko pitanja na koje sam i sam naišao čitajući izvješće. Kao prvo govori se o definicijama u uredbi CPR. Naravno, možemo sagledavati to, međutim moramo znati da se zapravo sve temelji na onom starom pristupu usklađenosti. Nisam siguran, dakle, da je sve što se ovdje tvrdi baš u potpunosti usklađeno, usklađeno s e, horizontalnom uredbom koju prilaže komisija. Ili pak točno. Što se tiče upravljačkih tijela, vidim da je tu izmijenjen sam redoslijed članaka. Još jedna stvar koja je podložna raspravi. Pitanje je treba li to učiniti ili ne. O tome možemo još razgovarati. Postoji tu međutim jedna izmjena e, koja nas brine, a to je da koordinacijsko tijelo ovdje dobiva zapravo jednu prilično znatnu upravljačku ulogu. Za one među vama koji ne znaju, koordinacijska tijela u zemljama članicama Postoje samo u onim zemljama članicama gdje ima više od jedne agencije za plaćanje. I kao tako imaju koordinacijsku ulogu, a ne snažnu ili sadrženu ulogu u smislu formuliranja i kreacije politika. Na temelju rasprave stekao sam dojam da vi želite da se jasno ocrta regionalna odgovornost u okviru te politike. A ovdje ono što činimo jest da zapravo nadležnost i odgovornost selimo na središnju razinu i dajemo ih tijelu koja koje se nikad nije bavilo toliko sadržajnim, konkretnim materijalnim ulogama. O tome treba razmisliti. Također vidimo u odredbu o dakle, upravnom tijelu i o savjetovanom tijelu za poljoprivrednike. Vidimo dakle, da je to iz strateške uredbe preseljeno ovdje u horizontalnu uredbu. Nije to nikakva drama, no kontekst postaje time manje jasniji. Radi se o dvije odredbe koje su čvrsto ukorijenjene u, u uh, uredbi o strateškim planovima i zapravo su dio tog konteksta samog procesa izradnje strateških planova nekoliko puta. Spomenuli smo i to. Vidim da su neki delegati i pohvalili između ostalog ovu, ovu dvogodišnju reviziju učinkovitosti. To je nešto što nas do maksimalne mjere brine. Zbog toga jer se radi o mehanizmu koji je krucijalni element e, procesa jamčenja, a to je nešto do čega mora dolaziti jednom godišnje jer se veže na pitanje proračuna. Dakle, jednogodišnji ritam Dvogodišnji ritam bio bi u tom smislu veliki, veliki e, problem, a mislim da to nije spojivo ni s financijskom uredbom gdje imamo jasna pravila o tome na koji način se to provodi u praksi. Stoga bih zamolio da još jednom razmislite o toj izmjeni. Imamo isto tako i poljoprivrednu priču. Mnogi su progovorili o tome. Mislim da tu još uvijek vladaju neke nerealne ideje u odnosu na aktualni prijedlog. Radi se o tome da bismo željeli zamijeniti u trenutnu kriznu priču koja nije funkcionirala u praksi. To se pokazalo. Ovo što predlažemo jest poljoprivredna pričuva koja nije drugo doli linija u proračunu. Proračunska linija, stava ukoliko želite i što je tu obuhvaćeno za sredstva koje su na raspolaganju za krizne mjere i za upravljanje tržištem. Pitanje je koliko e, točno novaca, međutim to je politička odluka. Mi predlažemo bar 400 milijuna. To bar znači da proračunsko tijelo može odlučiti i veći iznos. Dakle, 400 milijuna ili koliko god to bude, ukoliko se to ne pokaže dostatnim, naravno da možemo nadopuniti tu priču. Kažem, radi se o odluci koja se donosi unutar proračunskog procesa. Međutim, ne bi bilo produktivno da se vratimo na nešto što smo prije zvali krizna pričuva. Jer novce za tržišne mjere još uvijek treba izvući onda iz neke druge stavke, iz druge proračunske linije. A kakva se tu prednost stvara? Na kraju krajeva, sagledajte to i ostaje isto pitanje. Koliko se novaca može potrošiti u okviru tržišnih i kriznih mjera? Na to se svodi odluka. Pitanje je sada poljoprivredna pričuva, krizna pričuva, koja proračunska linija, to nas sve odvlači od pitanja koje je ključno u tom kontekstu. Dakle, brisali smo između ostalog financijske e, plafone, maksimalne vrijednosti. Nisam baš najbolje e, razumio, dakle, e, zašto tražite to? Jer je to veoma važno za upravljanje proračunom. Imamo dakle članak 34 gdje umjesto or stoji riječ and. Čini se malom izmjenom, međutim potencijalno je e, veoma značajna. I mislim da to treba riješiti i unutar daljnjeg poboljšanja članka 35 daljnjim razređenjem odredbi postoje akteri koje možda nisu jasne. Već radimo sa zemljama članicama upravo na tom pitanju i u tom kontekstu tražit ćemo i, i rješenje. Također ste rekli da želite izuzeti male poljoprivrednike od ovih novčanih kazni u odnosu na nove mjere kondicionalnosti to bi rezultiralo jednim puno širim izuzećem od aktualnog, jer aktualno se odnosi samo na greening, na ozelenjivanje. I to znači da biste ih na neki način oslobodili od e, transverzalne usklađenosti. A to u svakom slučaju po nama ne odgovara ovim ambicioznim ciljevima na planu okoliša će ništa reći o ovim e, provedbenim aktima, jer je to jedan od ovih e, kompliciranih institucionalnih aspekata o kojima će vjerojatno više biti riječi na idućem trijalogu. Ne znamo kada, zbog toga jer stvar moraju dogovoriti vijeće i parlament. Još minutu, molim vas, za nekoliko komentara o prilozima raspravi koje sam danas čuo. Force majeure, dakle više sila. Izbacili smo tu odredbu vjerujemo u sustav gdje postoji više subsidijarnosti za zemlje članice. U tom slučaju ovo nam ne treba regulirati na europskoj razini na detaljniji način. Ako želite ponovo vidjeti dakle ove odredbe o smrti poljoprivrednika ili teškoj nesreći kao višoj sili, u redu mislim da to ne bi trebalo predstavljati neki velik problem. E, gospođa Holbuh je govorila o razvojnim politikama. Ja bih zamolio da se o tome razgovara u kontekstu uredbe o strateškim zbog toga jer je tamo politika formulirana od A do Ž. U ovom slučaju radi se dakle o tehničkoj uredbi, upravljanju, o institucijama, o procedurama, a ne o konkretnim politikama, naročito ne vanjskim aspektima. Ovo naprosto nije pravo mjesto za to. Možda će se razgovarati o tom pitanju, međutim treba dakle u okviru u o planovima. M plus 2, M plus 3, imali smo dakle M plus 2 i već u prošlim situacijama kao što znate. Ruralni razvoj, zemlje članice imaju dvije godine za trošenje sredstava, dvije godine nakon inicijalnog angažmana preuzetih obveza. 2013. to je prošireno na M plus Vjerovalo se naime. Ukoliko zemljama članicima e, dajemo e, Više, više vremena na raspolaganje, onda možemo likvidirati ovaj problem nepotrošenih sredstava, neiskorištenih sredstava. To vam je kao lavina kad se u proračun Europske unije nagomilavaju neplaćeni računi. Međutim, shvatili smo da to ne funkcionira. Čim više vremena stavite na raspolaganje agencijama za plaćanje, tijelima na nacionalnoj razini, tim će više vremena oni sami sebi staviti na raspolaganje. Na kraju krajeva shvatili smo da je najbolje da se vratimo na M plus 2, jer vremenski pritisak može pomoći ljudima da se malo koncentriraju i da se više potrude. potrošiti sestari apsorpcija kao takva krucijalni element u upravljanju proračunom. Gospođa Aguilera spomenula je agencije za plaćanja i njihove uloge koje moraju biti jasnije. Što sam rekao na početku, tu nismo mnogo mijenjali. Uloga agencija, smatram, kristalno je jasna i uvijek e, se ovdje podrazumijelo upravo to. Tu smo samo podesili neke finese i e, o tome smo razgovarali i u mreži koju smo stvorili za agencije za plaćanja. No ukoliko želite dalje promjene, možemo i o tome vidjeti koji su tehnički aspekti koje treba dodatno razjasniti ili poboljšati. Što se tiče imperativnih mjera, status quo rekao sam već. Ništa novo. Spremni smo nastaviti intenzivan dijalog kako bismo dobili optimalan rezultat iz ovog procesa u suradnji naravno s vašim cijeljenim odborom. Hvala. Hvala. Gospodin Agniju se i javlja s danjem pitanjem. Radi se proceduralnom pitanjem. Ja sam samo želio, dakle, ponoviti sljedeće čujem da se mijenjaju, da, se na neki način miješaju ove dvije engleske riječi biennial i biannual. Međutim, iako zvuče slično, jedna znači svaki šest mjeseci, a druga znači svake dvije godine. Gledam lica koja sjede oko mene i vidim da nije to baš svima jasno, a mislim da nam prijeti prilična opasnost ukoliko svi odmah ne shvate razliku između te dvije riječi na engleskom jeziku. Hvala vam. I hvala isto tako gospođi izvjestiteljici. Izvolite, imate riječ. Da, hvala vam, hvala vam svima na doprinosu raspravi. Hvala i komisiji. Mislim da nam treba dobar temelj za daljnje razgovore i za daljnju raspravu o ovim relevantnim temama. U okviru Europskog parlamenta naravno javljaju se raznorodna stajališta, međutim stvari da to sve na neki način pomirimo. Što i činimo nema e, mnogo vremena na raspolaganju i ne mogu se osvrnuti na baš e, svako od postavljenih pitanja. No, općenito govoreći, zanima me dakle uska suradnja s izvjestiteljima o sjeni. Nama je važan sam problem, a o čemu se radi? Pojednostavljenje s jedne strane i isto tako proširenje e, onoga što nam je na raspolaganju. Ja se veselim daljnjim doprinosima ovoj tematici i ovoj raspravi. Imamo dakle i druge dvije odredbe i izvjestitelje s kojima ćemo također voditi veoma intenzivan dijalog. Imamo horizontalnu uredbu koja se između ostalog pretače i na pitanje strateških planova i tržišnih mjera. Naravno je tu potrebna daljnja koordinacija suradnja. U ovom trenutku zadržalo bih se na tome da vam se zahvalim na raspravi. Dame i gospodo, rok za podnoženje amandmana je 3. prosinca u 15 sati. A sada počinjemo sa šestom točkom dnevnog reda. Hvala izvjestiteljici i svima koji su sudjelovali u raspravi. Međutim, prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, Želim vas podsjetiti da smo vam poslali pismo predsjednika Tajanja to pismo govori o sektorskim e, problemima, odnosno o usvajanju mandata u skladu sa e, člankom 15a e, pravilnika ispričavam se 59a ne radi se o članku 59a pravilnika e, dakle iznesen je prijedlog da ubrzemo postupak i o tome ćemo razgovarati na sastanku koordinatora međutim molim vas svakako pročitajte to pismo Idemo dalje na sljedeću točku e, dnevnog reda. Radi se dakle o šestoj točki e, uspostavljanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Radi se o čuvenim strateškim planovima u okviru ZPP-a. E, radi se o stupu 1 i stupu 2. E, različiti odbori sastavljaju mišljenja, čak je i Envi poslao mišljenje. Većina izvjestitelja koji izrađuju mišljenje su ili članovi našeg odbora ili su na neki drugi način povezani s našim odborom. Sada mogu dati riječ izvjestiteljici, gospođi Herans Garcia. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Na početku želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni i članovima Europske komisije koji su s nama vrlo blisko surađivali u pripremi ovog izvješća. Jedan od najvećih e, problema s kojima smo se susreli u poslu jest što nemamo dovoljno vremena. Želim isto tako zahvaliti i vijeću jer su predstavnici vijeća pokušali dati mišljenje o ovom dokumentu a i sastala sam se nekoliko puta sa lobistima. Čujete li me? Oprostite, možda sam eh, predaleko od mikrofona, u svakom slučaju sam eh, svima htjela zahvaliti. Na početku želim reći da sam eh, radila na tri glavna aspekta u ovom dokumentu. Prvi je te zahtjev za adekvatnim proračunom za ZPP. To je glavni problem e, vijeće i parlament e, raspravljaju trenutno o višegodišnjem financijskom okviru i ovo je najvažniji aspekt e, reforme zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče vremenskih rokova, mislim da moramo odgoditi usvajanje strateških planova kako bismo imali vremena odobriti ih i kako bi države članice imale vremena usvojiti mjere. Ja predlažem odgodu e, do 2023. godine kako bi svi imali dovoljno vremena da pripreme strateške planove kako ne bi došlo do rizika zakašnjelih plaćanja poljoprivrednicima. Isto tako moramo razmotriti različite elemente zajedničke poljoprivredne e, politike. Kao što sam rekla pri eh, izradi nacrta izvješća, jedan od glavnih problema je bio što sam pokušavala eh, dobiti što veći e, nivo harmonizacije strateških planova i što će osigurati usklađenost, odnosno harmonizaciju zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti. Moramo definirati zajedničke opće ciljeve i specifične ciljeve što se tiče općih ciljeva pokrivenih e, člankom 39. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije moramo e, osigurati zadovoljavajuću razinu života za poljoprivrednike i adekvatne cijene za potrošače. To je najvažnije. Dakle, moramo misliti o budućim primanjima poljoprivrednika. Moramo zajamčiti taj adekvatni prihod poljoprivrednicima a pritom vodeći računa o učinku na potrošače i potrošačku košaricu za hranu za javnost. Do sada smo uspjeli, zahvaljujući ZPP-u, kontrolirati tu potrošačku košaricu. A što se tiče konkretnih ciljeva koje predlaže komisija, moramo se uhvatiti u koštač sa otpadom hrane. Ja naravno se protivim otpadnoj hrani, ali to nije najvažnije u poljoprivredi. Isto tako moramo se pozabaviti ulogom žena u poljoprivredi. Uloga žena je od ključne važnosti e, ne samo zbog ženskih prava, nego zato što je i uloga žena ključna za borbu protiv e, napuštanja sela. Isto tako e, postoje izazovi povezani sa demografijom, Europa stari, žene ne rađaju dovoljno djece, moramo se uhvatiti u koštac s tim problemima, potrebni su nam novi indikatori za žene i moramo se isto tako pozabaviti ulogom šuma u pročišćavanju zraka. Isto tako moramo spriječiti Europsku komisiju da koristi delegirane akte za definiranje novih indikatora. Mislim da ćemo imati problema s definiranjem tko je pravi poljoprivrednik, kako se definira pravi pašnjak, to će biti problemi s kojima ćemo se morati suočiti. Ja sam saslušala sve vas, vaše komentare, čula sam što kažu države članice, čula sam i što kažu lobiji. A, mislim da će rasprava biti vrlo E, sveobuhvatna i dalekosežna, ali mislim da se moramo usredotočiti na samu aktivnost, poljoprivredu aktivnost e, i na europskog poljoprivrednika. Znam da ćete vi podnositi amandmane, a želim apelirati na vas da ostanemo otvoreni kako bismo usvojili najšire moguće definicije koje bi e, naišle na najveću razinu potpore u ovom odboru i isto tako moramo uzeti u obzir skupnu uredbu i činjenicu da definicija pašnjaka nije dobro definirana. Što se tiče mladih poljoprivrednika, Neke države članice nisu se slagale sa povećanjem e, dobi e, na 40 do 45 godina za mlade poljoprivrednike. E, to su neke države članice željele, ako se neki od vas s time ne slažu, imam za to razumijevanje. Međutim, to ćemo ostaviti, to ću ostaviti vama. to nije obvezno, to je jedan moj prijedlog eh, na temelju prijedloga određenih država članica. Dakle, radi se o, novim poljoprivrednicima, onima koji postoje poljoprivrednici. Dakle, iznijela sam neke prijedloge u pogledu tih novih poljoprivrednika, a isto tako i e, nekih koji napuštaju poljoprivredu. Isto tako iznijela sam prijedloge o izravnim plaćanjima i o minimalnoj razini 75% izravnih plaćanja kako bismo e, i dalje mogli osigurati ljudima da zarađuju od poljoprivrede. Evo to su neke od glavnih točaka koje sam e, sadržala u svom prijedlogu. Što se tiče granice za direktna plaćanja, znam da je to problem za neke. Mislim da bi bilo e, vrlo dobro da države članice imaju mogućnost e, uspostavljanja vlastitog e, praga, što ne bi smjelo biti manje od 100.000 eura nakon što se oduzmu nakon što se e, oduzmu e, plaće, ekoprogrami i naknade mladim poljoprivrednicima. Mislim da prijedlog komisije ne vodi dovoljno računa o različitim proizvodnim strukturama u Europskoj uniji i mi moramo povesti računa o razlikama između država članica kada ćemo donositi odluke o gornjoj granici i zato sam ostavila prostora državama članicama da o tome donesu odluku. Zatim što se tiče e, održivosti i kriteriju od 30 hektara e, i tu sam iznijela neke prijedloge i e, druge kriterije kako bi se osigurala pravedna distribucija ovog plaćanja. Što se tiče e, ekoloških programa, mislim da e, financijska omotnica ovog novog alata bi mogla biti različita ili komplementarna u odnosu na druge mjere e, zaštite okoliša u okviru ruralnog razvoja. Ti ekološki programi su sada godišnji, a druge mjere su višegodišnje. Mislim da bi bilo dobro da kombiniramo i jedne i druge. U okviru ekoloških programa trebali bismo promovirati očuvanje e, održivih e, poljoprivrednih sustava koji već imaju e, značajne prednosti u smislu zaštite okoliša i trebali bi imati značajan učinak na ruralna područja, na planinska područja, međutim to nikad nije prepoznato. Vi se sjećate izvješća koje smo imali o ovčarstvu gdje smo to naglasili. Zatim što se tiče uvjetovanosti, to moramo Mm, na to moramo staviti puno više naglaska, odnosno više to ojačati. E, uklonjene su mjere za e, potporu e, za nutrijente. Mm, ja sam po, u svom izvješću vodila računa o različitim regijama, ali mislim da bi se to trebalo uključiti i u savjetodavne usluge. E, što se tiče ekvivalenata, ja sam za e, ponovno ozeljeljivanje, ja sam zadržala postojeće kriterije. Zatim što se tiče perifernih regija, njih e, trebamo izuzeti iz uobičajenih mjera za ozelenjivanje, odnosno greening, zatim jer to već postoji u ekološkoj poljoprivredi zato što ultraperiferne regije se uvelike razlikuju od drugih regija. Zatim što se tiče poljoprivrednih praksi uveli smo neke ključne faktore u postojeće mjere zaštite okoliša. Među njima uveli smo prag od 5% za trajne pašnjake i potrebu da imamo 13 e, kultura izvan e, proizvodnje i onaj prag od manje od 10 hektara. Zatim što se tiče manjih, e, mladih e, poljoprivrednika, mi smo uveli klauzulu koja bi izbjegla smanjenje ove kategorije. Mislim da je važno da imamo tu klauzulu E, takozvanu non-retrocession e, klauzulu i e, smanjili, povećali smo razdoblje na pet godina. Zatim što se tiče nacionalnih pričuva, tu je gornja granica 3%, što već jest na snazi za plaćanja, a zatim unijela sam klauzulu koja će zajamčiti adekvatnu e, tranziciju e, na novi, e, novi sustav. Mislim da moramo se usredotočiti na taj tranzicijski sustav za primjerice proteinske usjeve a važno je da imamo i nacionalne programe potpore kao što je slučaj za vina i za pčelarstvo, na primjer. Isto tako smo povećali s 50 na 75% stopu e, sufinanciranja za akvakulturu. Mislim da je e, logično povećati e, tu brojku. Što se tiče voća i povrća, mislim da su nam potrebni e, ciljevi zaštite okoliša koji su, e, realni koji su realniji. E, komisija je predložila prag od 10% a mislim da nam je potrebna alternativna mjera odnosno na 10%. Tu se ne slažem niti s komisijom, niti sa sektorom. Mislim da trebamo naći neki srednji put. Što se tiče novih e, mjera, koncentracije organizacija proizvođača, to je nešto na čemu konstantno radimo kako bismo regulirali koncentraciju e, ponudne Moramo isto tako pružiti potporu svim e, poduzećima, ne samo malima, nego i velikima kad se radi o inovacijama, zato što velika poduzeća investiraju u inovacije. Zatim što se tiče ruralnog razvoja i klimatskih i okolišnih mjera, mislim da bi te mjere trebale biti obvezne u svim državama članicama i u svim područjima i to e, isto tako ne smije, mislim da trebamo e, E, uvesti mjeru i e, poticajnih plaćanja u tom kontekstu. Zatim što se tiče pravih poljoprivrednika, e, mislim da bi se to trebalo promijeniti na aktivne poljoprivrednike. Zatim kad se radi o stopi od 30% eh, potpore, to se treba dati državama članicama sa prirodnim eh, barijerama. Dakle, ako se radi o teritoriju, o eh, površi, o 30% površine države članice, da, dakle ta stopa treba biti 30% za potporu za borbu protiv klimatskih e, promjena. Zatim što se tiče pojačanoj potpori za investicije koje su povezane sa ekološkom e, poljoprivredom. Što se tiče novih e, poljoprivrednika i definicije novih poljoprivrednika, ja uvodim pomoć za uspostavljanje poljoprivrednih gospodarstava kako bismo pokrili i one slučajeve poljoprivrednika koji odlaze u mirovinu. Postojeće mogućnost dakle da se poljoprivrednici koji odlaze u mirovinu, da se njihovo poljoprivredno gospodarstvo spoji sa susjednim ili sa nekim drugim poljoprivrednim gospodarstvom. Nadalje mislim da moramo imati više rizične fondove i fondove koje će zajedno uspostaviti organizacije poljoprivrednika. Potporu za razmjenu znanja moramo povećati sa 75 na 100%. Isto tako da ćemo veću ulogu ženama a isto tako unijela sam e, novo poglavlje za kompenzaciju poljoprivrednika u odnosu na vjerovnike. To, to je nešto što predstavlja pravi problem i ne smijemo e, to ignorirati. Znam da neke države članice imaju mjere potpore u ovom kontekstu, neke nemaju, ali ovo je problem koji nas pogađa sve i moramo imati zajedničko rješenje. Svi vaši prijedlozi biti će dobrodošli i o tome možemo zajedno razgovarati. Zatim što se tiče usvajanja strateških e, planova uvela sam mogućnost e, da se imenuju regionalne administrativne vla, e, tijela koja bi pridonjela strateškim planovima, odnosno postajali bi regionalni strateški planovi koji bi e, bili dijelom nacionalnih strateških e, planova. E, zatim što se tiče E, sankcija za e, nepoštivanje ciljeva zaštite okoliša mislim da bismo mogli dovesti dodatne uvesti dodatne novčane e, sankcije Zatim što se tiče provedbenih akata za indikatore konteksta i prinose. Komisija predlaže provedbene akte, ja mislim da bi tu bili bolji delegirani akti. Radi se o vrlo važnom faktoru u novim strateškim planovima, a što se tiče mjera odobrenja za strateške planove, mislim da nam ne treba mehanizam stop the clock koji je komisija predlaže e, kako bi e, usvajanje bilo fleksibilnije. E, imamo više od 450 amandmana prijedlogu komisije. Evo sad sam vam dala kratki uvod, čekam vaše komentare. Dame i gospodo, sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Dvije minute, 30 sekundi za svakog izvjestitelja u sjeni. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an die Hvala puno, hvala izvjestitelju koji je, odnosno izvjestiteljici koja je eh, dala veliki broj amandmana koja je eh, sagledala sustav iz različitih eh, uglova, a ja bih rekao nešto što smatram da je najvažnije. Dakle, moramo imati na umu što je tu najvažnije. Smatram da je posao izvjestiteljice da nam dade osnovni smjer. Želim pojasniti da se s njom ne slažem e, po puno točaka. E, kažete da se zalažete za ZPP, ali kada je na primjer riječ o pragovima, i o uvjetovanostima još uvijek e, niste dovoljno jasni i još uvijek govorite o obvezama ja mislim da je ZPP-u potrebna jedna stvar, a to su jasni pragovi koji su isti za sve države članice. Samo tada ćemo imati iste uvjete za sve, za poljoprivredu i, i ruralni razvoj. Ovo obavezno postavljanje pragova je bitno, a vi to ne želite. Vi želite dragovoljni sustav postavljanja pragova i to samo od stotinu tisuća. E, smatram da bi taj pristup doveo do cijepkanja ZPP-a. Isto je, e, e, isto vrijedi i za e, okoliš i utjecaj na okoliš. To mora biti obvezno za sve države članice. Jer ako to ne bude vrijedilo za sve, onda nećemo imati zajedničku poljoprivrednu politiku. Vi ni ovdje niste dovoljno konkretni. Dakle, koji su ciljevi Ciljevi moraju uključivati i mjere za okoliš i moraju biti obvezatni za sve države članice. Ja bih iznio opću ocjenu ovoga. Vidim da izvjestiteljica nije fokusirana, ona je to razvodnila. Da li to doista želimo? Je li vaš cilj poboljšati prijedlog ili ga razvodniti? Zar ne želimo izoštriti stvari, pojasniti stvari? Konkretno bih govorio o ovih 60% e, prihoda za e, dohodak i održivost, 70%. Zar ne mislite da je riječ o izravnim plaćanjima? koja u stvari idu na teret javnosti jer e, građani ne razumiju zašto e, to plaćamo, a vi kažete da se 70% mora distribuirati prema površini. Mislim da će to biti jako teško objasniti građanima trebamo zajednički pristup, obvezatne pragove, uvjetovanost, obvezatne e, programe za okoliš, a trebamo i izmijeniti ciljeve ZPP-a, na primjer kad je riječ o okolišu. Trebamo postizati rezultate. A sada e, želim podsjetiti na to da ste se često sastajali sa izvjestiteljima u sjeni i imali ste vremena za razmjenu mišljenja. Gospodin Hojtema. Hvala, zahvaljujem i ja izvjestiteljici na izvješću. U njega je uložila veliki napor, puno amandmana ima nekoliko stvari koje mi se sviđaju, na primjer fokus na nove poljoprivrednike i na sudjelovanje žena, ali mislim da ova politika mora biti bolje orijentirana ka ciljevima. Moramo imati bolju vezu između ciljeva i rezultata. Revizorski sud će nam danas reći da ne postižemo rezultate koje smo e, željeli u ciljevima. Postoje dva cilja o kojima moramo raspraviti. Prvo, glavni cilj zpp p-a je naravno da europski poljoprivredni sektor bude konkurentan, a drugi se odnosi na javna dobra. Dakle, prvo, kad je riječ o e, konkurentnosti, tu moramo e, unijeti niz mjera, a e, na primjer potrebno je ulagati u inovacije, upravljanje rizicima, bolju suradnju. Dakle, želim da pratimo na koji način poboljšavamo konkurentnost. Isto imamo i u članku 87 za klimu. Imamo praćenje rashoda za klimu, to je u redu, ali smo zaboravili učiniti to isto za jedan od glavnih ciljeva za a to je poboljšavanje konkurentnosti. E, zatim kad je riječ o javnim dobrima i to je važan cilj e, ZPP-a. Kada je riječ o okolišu, bioraznolikosti, klimi, krajobrazu, imamo različite instrumente za to, uvjetovanost, e, ekoprograme, drugi stup i možda još nešto. Zašto ne bismo pokušali primijeniti holistički pristup? Zašto se opet e, usredotočujemo na kondicionalnost i čak pojačanu kondicionalnost. Dakle, vidjeli smo e, da pristup koji se temelji na mjerama ne postiže rezultate. Vidim zašto. Ako ste poljoprivrednik, imate ZPP i samo želite e, staviti kvačice na sve u sve one sva ona polja, onda ne gledate rezultate Mm, morate imati pristup koji će motivirati poljoprivrednike e, da ulože napor, da ih potakne da daju rezultate. Prema tome predlažem da snizimo donju granicu za uvjetovanost i da ekoprogrami i sve ostalo bude e, usmjereno ka rezultatima i kladit ću se sa zelenima za e, bocu vina da ćemo na taj način postići bolje rezultate za okoliš. I još nešto, moramo doista raspravljati o tome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 Gospodin Flanagan. Puno hvala, hvala na izvješću e, gospođo Garcia kada sam došao u ovaj odbor želio sam postići situaciju da oni koji trebaju dobivati novac od ZPP-a to dobiju, a da ljudi poput kraljice to ne dobiju. Iznenađen sam mišljenjima mnogih članova ovog odbora i također e, sam jako iznenađen mišljenjima ljudi e, iz Pučana čuju o, e, čujem kako govore o ljudima koji odlaze sa zemlje zastupnik Zeller govori o raspodjeli zemlje neko govori da jedan poljoprivrednik ne smije dobiti više od drugog ali ovo ne vidimo u ovom prijedlogu. Prvo što se mora izmijeniti je uzeti u dakle odbaciti uzimanje u obzir e, e, troškova radne snage. Sada stvaramo arhitekturu koja će nastaviti anomaliju koju imamo. Imamo sustav gdje neće potpore dobivati oni koji ih više zaslužuju. EPP posljednjih godina govori pa mi to u stvari ne želimo. Ja želim izbrisati ovaj prijedlog gdje se uzima ima u obzir trošak radne snage. Također 75 eh, posto osnovnog plaćanja nacionalnog e, prosjeka. E, želim da to bude 100%. Kada je riječ o programima za okoliš, nema ciljeva, nema mjerljivosti, ne mogu se dokazati rezultati. Dakle, revizori stalno naglašavaju da se ne postižu rezultati i naš proračun je time ugrožen. Kada je riječ o uvjetovanosti, e, to ne dopušta e, e, razradu po e, slojevima. Dakle, mi sada idemo na sustav, kad pogledate Gaju 2, gdje da biste dobili osnovnu isplatu morate zaštititi močvarno tlo, ali ovo neće funkcionirati. To mora biti poseban ekoprogram gdje ćemo ljudi dodatno za to plaćati, inače se to neće dogoditi. E, u ovom e, času moja četverogodišnja kćerka kod kuće sjedi pred vatrom e, koju smo naložili tresetom. Dakle, ne možemo više to raditi. Ne možete dobiti nešto ako zaustavljate nešto što se stoljećima radi. To neće stati ako ne poduzmete nešto i ne date poticaje? Evo nestalo mi je vremena, još imam puno toga za reći, ja ću uložiti amandmane. Hvala. A sada bih ovo pojasnio. Gospodin Des nije uzeo riječ e, u ovoj raspravi jer vi ste spomenuli intervenciju gospodina Desa koji još nije ništa rekao. Äh, e, gospodin Hausbuch, hvala što ste mi dali riječ. Razočaran sam e, prijedlozima izvjestiteljice. E, dakle, prijedlog komisije je slabašan, a sad je još gori E, dakle, imamo lijep naslov, lijepe podnaslove koji se odnose na obitelj, na poljoprivredu, na okoliš, ali ovi prijedlozi e, ne uzimaju u obzir velike krize kroz koje prolazimo, gubitak bioraznolikosti, klimatski problemi, to sve ignoriramo. Dakle, ništa se tu ne rješava. Ja se ne mogu identificirati s ovim novim strukturama. 70% će ostati u prvom stupu iz starog sustava. To je korak unazad. Dakle, ove isplate eh, po površini nisu pametne nemaju smisla. E, kada je riječ o pragovima, pa kao što znate, toga neće biti, kao što, svi znamo. Ako e, ciljevi za okoliš budu obvezatni, a o tome odlučuju države članica, e, ništa se neće dogoditi. Dogodit će se još manje nego sada. Toga se bojim. Nemamo odgovora E, što ćete učiniti e, kad je riječ o krizi e, s klimatskim promjenama ako imate dragovoljne ciljeve, ako nemate dodatnih mjera za ekologizaciju, odnosno ozeljenjivanje, što će se dogoditi? Revizorski sud propituje izravna plaćanja, moramo dati odgovore na to. Možete reći, dragi poljoprivrednici, drage države članice, dobit ćete novac iz Brisela i radite s njim što hoćete. To nije odgovor na pitanja budućnosti, to nije odgovor kojim će biti zadovoljni porezni obveznici. Porezni obveznici žele da se postižu ciljevi, a vi ćete reći pa ako se ne ispune ciljevi koje su si postavile države članice, neće biti nikakvih sankcija. Pa zašto bih se onda ja trudio da bilo što radim ako neću biti kažnjen ako to ne učinim. To je smiješno. Nema nikakvih poticaja, nikakve motivacije. Ako kažete evo to su ciljevi, ali niko ih ne mora provoditi. Ovo je katastrofa. Osobno me najviše iritira ovaj rez od 30% u drugom stupu e, koji se prihvaća, a ruralni razvoj će se svesti gotovo na nulu. I sve ove pozitivne stvari koje smo radili će se rezati. Ja ću predložiti veliki broj amandmana koji će ići u suprotnom smjeru. Dame gospodo, ako mene pitate za mišljenje, mišljenje povjerenika o pragovima je potpuno jasan. Dakle, ništa se ne treba mijenjati. To se možda drugačije percipira na sjeveru, a drugačije na jugu, ali sve se svodi na to što ćemo mi predložiti. Gospodin Karas, odnosno u ime gospodina Karasa, pozdravljam predstavnike udruga poljoprivrednika iz Austrije. Gospodin Zula ima riječ. Gospodin Tarabella. Hvala. Hvala na golemom trudu uloženom u ovaj važan tekst. Pokušat ću biti što brži i reći ono što je za nas najvažnije u ovoj reformi. Prvo, definicija nacionalnog plana stvara poteškoće, osobito kada je riječ o tome da se osigura da nadležnosti lokalnih tijela e, se poštuju, ali ne moramo biti pesimistični. Ako možemo izraditi dovoljno jasna i jednostavna pravila, onda će države članice moći ući u konstruktivan dijalog s regijama kako bi mjere bile usklađene i pravovremene E, i ja imam dvojbi oko definicije poljoprivrednika. Ta bi definicija mogla unijeti još više nesigurnosti e, kada je riječ o prikupljanju podataka. Dakle, isključili bi se neki ljudi koje danas smatramo poljoprivrednicima. Bolje bi bilo da govorimo o definiciji aktivnog poljoprivrednika iz skupne uredbe kada je riječ o razinama plaćanja, njih treba prilagoditi gospodarskoj stvarnosti. To je pozitivno. Ali treba uzeti u obzir sve čimbenike. S jedne strane imate načelo vanjske konvergencije, e, to znači različiti, e, različite cijene tla, e, radne snage i drugoga u raznim državama članicama. Dakle, s druge strane treba ispraviti narušavanja tržišta kao na primjer spekulacije u sustavu. Isto tako da se pomogne malim i srednjim poduzećima treba postojati najviša granica, e, dakle e, prag za isplate, ali to se ne može izdvojiti iz gospodarskog konteksta jer različiti nacionalni sustavi se mogu vrlo razlikovati i to će dovesti do razlika u učinkovitosti tih e, plaćanja. Isto tako bih rekao da moramo pozorno e, pa pratiti e, te pragove i način kako se agregiraju. To ne smije biti kontraproduktivno. I zadnje što želim reći, mi ovdje govorimo o zajedničkoj politici, riječ je o kontrolnim kontrolnim mehanizmima za strateške planove. Želimo osigurati da komisija prati države članice, da im daje smjernice kako bi strateškim planovima postigle postavljene ciljeve i to se može korigirati tijekom provedbe a ne da samo djeluju kao psi čuvari da bi kaznili ljude zbog nečega u čemu nisu uspjeli. Dakle, izvjestitelji u sjeni su imali 3 minute i 20 sekundi u prosjeku. Sada opća rasprava. Gospodin Kalambija. Gospodin Des. Puno hvala. Osobito zahvaljujem izvjestiteljici za razliku od prijedloga komisije, e, ovo izvješće je puno bolje i mi ćemo ga dodatno pokušati poboljšati amandmanima. Želim spomenuti promociju mladih poljoprivrednika. Ja bih više volio da to činimo s ulaganjima pod drugim stupom. Znam da kada je riječ o malim gospodarstvima, E, kojima se dobro upravlja, e, a onda postoji veliko područje 70 hektara e, gdje se ne upravlja dobro, a jedan i drugi dobivaju ista sredstva. S time da jedan loše upravlja, drugi dobro, jednom treba ulaganje, drugom ne treba. Je li ovo dobra ideja? Do sada se puno novca uplaćivalo za programe za okoliš, na primjer na jugu Francuske, u Tirolu, u Austriji. E, puno takvih programa se financira iz drugog stupa. Ako to postane obvezatno, onda se taj novac neće moći trošiti, na primjer na e, vočke e, koje su stare dvije, tri, četiri godine nekoliko godina. Dakle, ne treba ovlastiti države članice da odlučuju o ZPP-u jer ćemo samo prebacivati odgovornost e, sa Europske unije na države članice. To ne možemo odobriti. Model se mora promijeniti. Ako se ne promijeni, ja neću moći glasati za to. Ovo treba uvelike izmijeniti da bi postigli, da bismo postigli konsenzus. Nadam se da ćemo u tome uspjeti, inače ćemo morati odbaciti cijeli paket. Gospodin De Castro. Da, hvala. Prvo... Želim zahvaliti kolegi Ran zbog toga jer je obavila veoma velik eh, posao, preko 400 amandmana koji su na raspolaganju. U svakom slučaju, dakle, cijenim ovu mogućnost što se predlaže, dakle, da do 2023. produljimo ovaj rok. Ne možemo svake dvije godine mijenjati pravila. I ja na raspolaganju, dakle, jednu minutu vremena i da obavim svoju ulogu. Moram reći i to, pomalo sam zbunjen i to ne po pitanju samog sadržaja, samog merituma ove rasprave, već institucionalne strukture koja se predlaže ovom reformom. Svi se slažemo da želimo proslijediti dakle ovim strateškim planovima odgovornost državama članicama u ovoj definiciji ZPP-a. Svi se slažemo da bi e, to e, bilo pojednostavljenje. Je li to doista tako? Meni se čini i stanovišta Brisla. Međutim, nisam siguran da je pojednostavljenje e, donijelo takav rezultat i poljoprivrednicima. Želimo dakle e, i jedinstveno upravljačko tijelo zbog bolje koordinacije u prvom i drugom stupu. Mislim zapravo da bismo time stvorili dakle sasvim drukčiju strukturu i to na račun struktura, na račun regije. Dakle, kolegama bih e, predložio, prije što se upustimo u e, e, zakučaste meandre ovog prijedloga, je li renacionalizacija, da tako kažemo, ono što želimo, dakle vraćanje stvari ponovo na nacionalnu razinu. Mnogo puta smo razgovarali o tome i s komisijom i s drugima. I znamo što znači i za komisiju, jer je ZPP zapravo ključna uloga. Danas bi se to rješavalo dakle, na razini komisije i zemalja članica. A ja prije no što uđem u meritum zapravo želio sam reći to. Nije to ono o čemu je govorio kolega Dorfman. Nije to ono što smo e, prvo misli učiniti, ali u svakom slučaju je preliminarno pitanje. Prije što zađemo do tanje rasprave o tolikim prijedlozima koje možemo prilagođavati, poboljšavati. Jer to je naša uloga. Hvala. Gospodin Dante, izvolite. Hvala. Prije svega želim čestitati e, izvestiteljici. Mislim da je radila s ciljem e, pojednostavljivanja života poljoprivrednicima, a moram reći kolegici s desne strane da se uopće s njom ne slažem. Mi nismo tu da bi e, zagorčili život poljoprivrednicima, nego da im omogućimo da dostojno žive od svog rada. E, potrošači zahtijevaju sve manje cijene, e, mi tražimo sve stroža pravila, e, a jedna trećina poljoprivrednika ne zarađuje niti minimalnu plaću u svojoj zemlji članici. Zato moramo jasno reći, ja to jasno kažem, ovdje sam kako bih vratio dostojanstvo seljacima i e, mislim da ne možemo im sa novim e, ograničenjima to omogućiti. I e, isto tako, kao što je rekla kolegica De Castro, e, zajednička politika mora biti stvarno zajednička i politika mora biti dobro uokvirena kako bi zaista ostala zajednička politika bez ulaženja u previše detalja, ali kako bismo na isti način pružali potporu E, poljoprivrednicima u različitim državama članicama. Moramo imati i jasne ekonomske aspekte sa izravnim potporama i naravno moramo e, dati potporu e, direktnim ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva. Što se tiče okolišnih mjera, već imamo čitav niz mjera, a ekološki program koji je predložen mora ići korak uz korak uz eh, ostale mjere, ali ne smije imati ograničavajući učinak. Isto tako, mislim da nam je potreban jedan aneks koji bi mm, propisao minimum potpora koje će dati svaka država kako bismo izbjegli e, prevelike razlike između država članica kako bismo izbjegli rat između poljoprivrednika različitih e, država članica treba nam Europska unija a ne Europska divizija hvala Pan Hvala, gospodine predsjedajući. Imamo tehnički problem, oprostite. Molim vas, krenite iz početka. Da, hvala. Kao prvo, hvala gospođi izvjestiteljici. I kolegi Kastru, u potpunosti se slažem s njima. Ja sada četiri konkretne točke na koje se želimo osvrnuti. Kao prvo, moramo regulirati kako će komisija odobravati ove strateške planove, kako se ovlaštenja ne bi zlorabila i da ne bi došlo do ucjenjivanja zemalja članica, da tako kažem. Nakon od toga čeka nas mnogo rada. Kao drugo pitanje raspodjele sredstva u odnosu na plaćanja i isto tako i ova vezana plaćanja koja su dobrovoljna. Pitanje je mogućnost izuzeća toga kako bismo spriječili zlouporabe unutar sustava i zapravo plafoni vrijede samo za e, temeljne potpore. Kao treće, dakle premije o kojoj je riječ i e, E, podrška malim poljoprivrednicima. Te dvije stvari su zapravo međusobno konkurentne i ne možemo imati i jedno i drugo. Zemlje mhm. članice moraju se odlučiti za samo jedan od tih oblika. To četvrto, sve zemlje članice mogli imati problema s navodnjavanjem. Zbog klimatskih promjena imamo velike suše, periode suše, koji će nastati u Europi. Trebaju nam novi irigacijski sustavi, to je jasno. i isto tako trebaju nam i e, mehanizmi za štednju vode, bez obzira na to koliko je u pojedinoj zemlji ima ili nema. Gospođa Aguilera. Hvala, gospodine predsjedajući. Želim izraziti podršku u svemu što je rekao gospodin Paolo Di Castro, a isto tako i gospodin Danton. Mislim da su pogodili samo srž stvari. Želim isto tako čestitati izvjestiteljici na izvješću. Rad je bio intenzivan, a rezultati su veoma zanimljivi. S mnogim stvarima se slažem, s nekima pak ne. Traženje veće razine subsidijarnosti za zemlje članice ne slažem se. Ne slažem se ni s ovime što je gospodin Ranco rekao o, o, o plafonima, takozvanom kapingu. I izvjestitelj u je jasno rekao sve o tome. Više nam se sviđa ono što kaže izvjestiteljica, dakle radi se o nečemu što se treba rješavati na razini Europske unije. Ne možemo, dakle, to rješavati prema specifikacijama pojedine države članice u skladu s prijedlogom komisije. Moramo biti strogi na tom planu i to je nešto što valja regulirati na europskoj razini. Pozdravljam vaš prijedlog u onom aspektu u kojem se tiče žena u ruralnom kontekstu. Na to moramo staviti veći akcent, ne samo žene kao majke. U tom kontekstu već vidljivost žena i njihovog rada. U ovom trenutku to e, ni do koje mjere nije slučaj. Podržam inicijativu, međutim, bit će s moje strane amandmana. Ne možemo definirati mlade kao ljude koji imaju 45 godina. Nećemo pomoći poljoprivrednicima na taj način da tu pokušavamo do nerazumne mjere proširiti tu definiciju. Trebaju nam prave politike na lokalnoj i na europskoj razini kako bi se ljudi uopće upuštali u poljoprivredni rad Na regionalnoj razini lokalnim politikama moramo dati dakle e, veću moć, naročito u drugom stupu. Upravo u tom aspektu slažem se dakle s prilogom komisije, međutim postoje neki aspekti koji nisu jasni. I postoji e, ovaj jedinstveni e, aspekt udruga. To je način da se pruži podrška sektoru. Gospodin Kalinovski, izvolite. Hvala gospodinu predsjedajućem. Hvala izvjestiteljici. Smatram da bismo trebali sagledati i ona sredstva koja se mogu koristiti kao potpora proizvodnji. Slično bismo zamisao mogli kao koncept koristiti i za stavljanje sinergije među stupovima, za prijenose među stupovima. 25% to je dobra zamisao koja ni na koji način ne ide na uštrb konkurentnosti poljoprivrede kao sektora u EU ukoliko postoji prava prijetnja konkurentnosti, to su zapravo ove ogromne razlike u iznosima za izana plaćanja u pojedinim zemljama članicama. Podupirem i ideju o definiciji aktivnog poljoprivrednika. Stvari u tome da definicije mora biti lako eh, provjeriti u nekim zemljama to je još uvijek problem. Hvala, gospodine predsjedajući. Gospodin Kaputo, izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući. Ja također želim zahvaliti na kolegici na odličnom poslu koje je obavila, složenog karaktera. I u svakom slučaju, kao što je rekla gospođa Neukel, to je trebalo i dovršiti. Ja kao i Paolo želim podući sljedeće. Danas bismo trebali više razgovarati o onom suštinskom problemu takozvani New Delivery Model. Neformalno smo govorili posljednjih mjeseci na gotovo svim sastancima o tome, a sada je onaj ključni trenutak i možda smo malo pocijelili tu temu u ovom kontekstu. Međutim, s druge strane, s pravom govorimo o tehničkim aspektima. Radi se o fazi u kojoj moramo formulirati amandmane, a to zahtjeva koordinacije među klubovima kako bismo do najveće moguće mjere smanjili ovaj jaz u e, sustavu koji je na raspolaganju europskim poljoprivrednicima. Moramo naglasiti element zajedništva u ZPP-u ja, dakle, isto tako neke konkretne elemente, ali ne želim da je predsjedajući podsjeća na vrijeme. U svakom slučaju moramo dodatno poraditi na ovoj definiciji aktivnog poljoprivrednika. Što se po time podrazumijeva? Onaj koji radi na temelju nekih objektivnih parametara koje moramo definirati, uspostaviti. Zatim aspekt kondicionalnosti koja će biti pojačana a isto tako i pitanje načela degresivnosti i kapinga. Ja se u potpunosti slažem dakle, sa svim tim e, načelima, međutim smatram da se to treba koristiti isključivo dakle, u e, slučaju u kontekstu e, plaćanja BIS. Bilo što što se tiče nevezanih plaćanja treba imati na umu dakle, i sam kontekst pojedinog naslova unutar kojeg se dakle, realizira nešto pitanje isto tako amandmana članku 30 gdje se pretviča dakle mogućnost dakle vezane podrške za čitav niz kategorija s vrlo rijetkim izuzecima. U odnosu na takozvani New Delivery Model, mislim da su ta izuzeća nešto što u svakom slučaju ne bi došlo u obzir i ne bi trebalo ni razmatrati. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelje. Čestitam e, kolegici e, na obavljenom poslu, međutim imam nekoliko općih primjedbi, e, posebno u odnosu na osmi cilj ovog teksta. Žao mi je što ovaj cilj nije predstavljen u prijedlozima na vrlo konkretan način. Vjerujem da i poljoprivreda i ZPP zaista moraju imati ambiciju, konkretnu ambiciju u zaštiti okoliša. Vjerujem da poljoprivreda mora naći svoje mjesto u ekološkoj tranziciji i da mora što više biti pokretač te tranzicije. To je e, i e, poanta e, bioekonomije. Mislim da komisija nije uspjela ostvariti taj cilj svojim prijedlogom. Sada bih se osvrnula na komentare kolega Dantana, Desa i De Castro. Žao mi je što komisija isto tako nije povela računa o hitnosti proteinskih usjeva. 68% naših proteinskih usjeva proizlaze iz GMO poljoprivrede u Americi i to uopće Europa tu uopće nema prehrambenu suverenost koju bi trebala imati i koju zaslužuje. Hvala vam na pažnji. Pani Hvala, gospodine predsjedeći. I hvala Ester na oboljenom radu s kojim nas je danas upoznala. In medias res. U ovoj raspravi ne govori se o instrumentima koji regulira na neki način e, to da plaćanja budu pravedna. Nema dovoljno javnih sredstava i na kraju dolazi do sporova između regija i zemalja, te između pojedinih e, poljoprivrednih sektora. Kao drugo, ove mjere za pozitivne korake i za profesionalno priznavanje kvalifikacija onih koji rade na obiteljskim poljoprivrednim dobrima jest od suštinskog značaja. Što se tiče mladih ljudi koji se odlučuju za poljoprivredu, ukoliko ne specificiramo samu dobnu kategoriju, Mislim da treba svako naglasiti da treba dakle isplatiti neku potporu u ranoj fazi, nekome ko se odluči na takav korak, barem na taj način kako ne bi došlo do opterećenja prevelikim e, kamatama za bankovne zajmove. I na kraju mislim da doista treba postati, e, postojati europska preraspodjela poljoprivredne pomoći. Radi se o povijesnim pravima, radi se isto tako o tome da postavimo jednu jasniju strukturu i u smislu plafona maksimalnih vrijednosti diljem Europske unije imamo dakle mogućnost i tako podjela na zone obzirom na objektivne e, poteškoće u e, okolnostima samog rada. Zatim tebe nam plaćanja kako bismo između ostalog podržali one modele koji su ekološki nastrojeni i koji se bore protiv klimatskih promjena. A sve što izlazi izvan tog okvira već je druga stvar. Hvala, gospodine predsjedajući. Mislim da je e, gospođa Herenc doista uključila mnogo, mnogo važnih elemenata u svoje izvješće. Smatram da svi imamo sličan temeljni problem. Mnogi su to rekli. Niti je to riješila komisija, niti zapravo to imamo sada u ovom prijedlogu, a to je raspodjela unutar prvog stupa. 400 milijardi eura na godinu, a pitanje koje, koji su kriteriji obzirom na to da znamo da je raspodjela prema površini kontraproduktivna. Ukoliko imate 20 hektara na nekom dobrom mjestu u Europi, naslijedili ste to od Europe i tu imate dakle neke krajobrazne elemente, dakle nekoliko stabla i nekom dakle date u zadatak, dakle i platite mu da to isto tako i obradi, onda imate zapravo isti rezultat, dakle kao s druge strane, ukoliko imate nekog ko krene dakle sve iz početka i još pokuša tu dakle stvoriti radna mjesta, a to nije nešto što se bilo kome isplatiti. I to sam mnogo puta već e, rekao. Nije tu stvar toga, nećemo postići na taj način nikakvu unutarnju konvergenciju. O zbog toga jer je e, pitanje dakle kako ćete poziciju omogućiti e, nekome od ovih aktera iz ove moje priče, iz primjera. To neće funkcionirati na taj način. I nisam spreman, dakle, sam složiti se s takvim razmišljanjem. Nisam više spreman. I pitanje je konkurentnosti. Mislim isto tako i da u popodnevnom dijelu moramo razgovarati više o tome, o pitanju neučinkovitosti, jer na kraju krajeva porezni obveznici postavljaju pitanja i više im se to ne može objasniti. li se o temeljnim problemima koje moramo riješiti. Ja sam u potpunosti protiv dakle još strožih intervencija u drugom stupu konkretno. A s druge strane, za to sam primjerice da poljoprivrednici mogućno da se brane i da dobiju odštetu primjerice za štetu nastala divih životinja i slično. A pa de facto su u ovom trenutku poljoprivrednici ti koji moraju sami sebi nadoknaviti. To ne dobijaju nikakvu e, potporu. Ukoliko želimo medvjede po europskom e, krajoliku, onda zapravo moramo urediti stvar na takav način da i obeštetimo poljoprivrednika koji je pretrpio štetu, zar ne? Gospođa Katajnan. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom uravnoteženom izvješću. Važno je da imamo dovoljno prostora za adaptaciju za države članice u strateškim e, planovima potrebno je da države članice mogu e, ostvariti odnosno mogu definirati stvari na njima svojstven način e, što se tiče definicije pravog poljoprivrednika, čini mi se da je to dobra ideja i tu se slažem sa e, izvjestiteljicom da e, potpora i dalje mora biti povezana sa proizvodnjom uz poštivanje e, propisa svjetske trgovinske organizacije. E, što se tiče tranzicijskog e, perioda i s time se slažem sa e, izvjestiteljicom, a što se tiče prvog stupa za okolišne mjere, ponekad se to može i kroz drugi stup provesti. Slažem se isto tako s idejom o gornjoj granici, to ide u dobrom smjeru, ali komisija ne vodi računa o e, tome da su strukture poljoprivrednih gospodarstava različite u različitim državama članicama. Mislim da ćemo možda moći uvesti i fakultativni sustav. E, potrebno je znati da u različitim državama članicama poljoprivrednici ne e, ispunjuju samo imamo rubrike u dokumentima koje šalju u Brisel, oni žele održivi, u, održivi okoliš, održivu poljoprivredu i e, važno je da države članice povedu računa o vlastitim e, karakteristikama. Hvala. Hvala na ovom prijedlogu. Poljoprivrednici sami mogu učiniti više kako bi nadišli očekivanje iz Brisla. Moramo im samo dati priliku. No, hvala, ja bih još malo o renacionalizaciji, što je izvjestiteljica kritizirala, međutim, nije dosta. da zapravo tu da se bavimo samo tim člancima, nego moramo još detaljnije krenuti. Treba nam minimalni standardi koji će vrijediti za sve zemlje. Minimalni standardi za bolju bioraznolikost, čistu vodu, čisti zrak. Moramo zaći u same pokazatelje i reći o konkretnim brojkama kako stoje stvari, što se događa na terenu, Treba nam sasvim konkretni ciljevi koje ćemo formulirati. U dodatku broj 1 sve je to veoma općenito formulirano, međutim moramo reći koliko želimo smanjiti pojedine emisije i razne druge klimatske kategorije. Moramo točno odrediti koliko novaca za klimu, koliko novaca za preraspodjelu, prema dolje meni se čini, koja će biti temeljna premija i slično. Međutim, moramo zaštititi konkretne poduzetnike, poljoprivrednike. Ako to želimo, moramo ih učiniti otpornima na buduće trendove, izazovi klime, okoliša, ali i čitav niz socijalna pitanja. Kako će se dakle te ruralne regije uopće razvijati? A tu moramo e, dati sredstva na raspolaganje. I to sada moramo reći. Ukoliko ostanemo kod 70% izvrna plaćanja, a drugo se pustimo, nećemo postići apsolutno ništa. Moramo točno fiksirati koliko za okoliš, za klimu, koliko za e, strukturu poljoprivrednog sektora i koliko sredstva zapravo želimo u obliku izrednih plaćanja. To ne može biti 70%. Mora više od toga. Dakle, minimalni standardi i točna pravedna raspodjela novca samo na taj način možemo to riješiti. Hvala, gospodine predsjedajući. Ja se u potpunosti ne slažem u jednoj točki s izvjestiteljicom. Danas imamo, e, dakle, jeftinu hranu, kućanstva dakle za hranu ne daju više od 10% vlastitih privoda i zapravo pledova je bio taj da to bude još jeftinije što znači još gore cijene za poljoprivre poljoprivrednike još manje se cijeni svakodnevni rad. Još manja je naknada za sav taj silni trud i rezultate poljoprivrednika u proizvodnji hrane to je krivi put. Socijalna politika koja se realizira kroz jeftinu cijenu hrane. Mi kao odbor za poljoprivredu ne smijemo značiti to, mi moramo značiti i razumne cijene rada i proizvoda. I ukoliko capping ne, postoji, ne postane obveza za sve regije u Europi, onda ćemo imati konkurenciju i narušavanje tržnog natjecanja i to moramo imati na umu. Dakle, to mora biti provedeno na razini čitave Europe i ukoliko hoćemo ozbiljno podržati male i srednje poduzetnike u poljoprivredi, moramo dakle i provjeriti tko kad kaže to doista misli ozbiljno, a tko ne od europskih zemalja. 70% što se tiče dakle toga da stoji izračunamo na temelju površine. Ta je politika već pokazala u realnom obliku da ne može ostvariti to što se želi i da ni na koji način ne pomaže poljoprivrednicima na terenu. Stvar je samo u tome da se proizvode eh, jeftine sirovine za industriju i na taj način ukoliko ne korigiramo to, dakle između ostalog i putem direktnog marketinga, doista ćemo naštetiti prvenstveno poljoprivrednicima, a mi moramo ruralna područja jačati, to nam je zadatak i to moramo imati na umu. Hvala. Hvala predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljici. Što se tiče gornje granice, ako ostanemo u perspektivi, odnosno logici e, prijedloga komisije i izvjestiteljice, došlo bi do puno odnosno mnogi bi eh, poljoprivrednici propali zato što su imaju kredite na najmanje 10 godina i kada su vadili te kredite oni su računali na subvencije. Ako te subvencije smanjimo nakon 2020. godine to bi dovelo do propasti tih eh, poljoprivrednika. Moramo dakle biti vrlo oprezni s određivanjem te eh, gornje granice. To treba odlučiti Europska unija, a ne države članice. Zatim, što se tiče izravnih plaćanja, naravno želimo da izravna plaćanja budu ravnotežena između države članica jer smo svi na zajedničkom tržištu. No istovremeno mislim da je važno da nađemo mehanizam koji bi nam omogućio da ih vežemo za proizvodnju. Kao što je kolega Dorfman rekao, nije dovoljno e, imati neku zemlju, nego moramo na toj zemlji proizvesti hranu koja je potrebna potrošačima. Zatim, što se tiče definicije aktivnih poljoprivrednika, to je vrlo važno pitanje. Moramo se pobrinuti da novac Europske unije odlazi onima koji se zaista bave poljoprivredom, a ne e, špekulantima ili onima koji se uopće ne bave poljoprivredom. Što se tiče predatora, moramo imati na umu da e, životinje nisu jedine koje mogu biti predatori, nego čak i neki poljoprivredni usjevi. Hvala. Sljedeća govornica, izvolite. Hvala, hvala gospodine e, predsjedatelju. Želim e, zahvaliti kolegici Herence Garcia e, na izvišću. Ovi strateški planovi predstavljaju problem jer će se smanjiti zajednički aspekt poljoprivredne politike i ugrozit će integriranost naše unije i to je razvidno iz e, izvješća e, izvjestiteljice, međutim o tome moramo dodatno raspraviti. Mm, ne slažem se nimalo sa prijedlogom e, komisije u pogledu fonda za ruralni razvoj i integracije tog fonda u E, strateške fondove, mislim da to nije dobra ideja. Zatim e, mislim da moramo ograničiti e, transfer sredstava iz drugog u prvi stup. To je vrlo opasno, moramo smanjiti na 5%, ograničiti na 5%. To je vrlo važno. Što se tiče ekoloških programa, čini mi se da je to nešto što bi poljoprivrednicima moglo dati dodatnu potporu, dodatni potecaj i to bi trebalo e, biti fiksna omotnica u prvom stupu. To je važno, prvi, a ne drugi stup. Što se tiče proteinskih usjeva, u ovom trenutku mislim da prijedlog komisije ne ide u dobrom smjeru. Mislim da bi vezane potpore trebale imati veći postopak i moramo stvoriti sektorske potpore kako bismo razvili tu stratešku granu poljoprivrede kao što su kolege već prethodno podsjetile. Hvala lijepa. Gospođo Meginis, izvolite. Hvala. Što više slušam ovu raspravu i e, što više pokušavam e, osmisliti vlastiti pristup, e, to mi je teže sada na potpore pokušavamo povezati sa zemljom i pokušavamo vidjeti kako ćemo to učiniti. Ja govorim u ime poljoprivrednika koji mi se sve češće obraćaju. Radi se o poljoprivrednicima koji sav svoj prihod eh, zarađuju od zemlje i od eh, zemljišta. I moram vam dati primjer uh, eh, poljoprivredna koji se bave stočarstvom u Irskoj izravna plaćanja e, su 70 do 100% njihovih ukupnih prihoda i e, bilo kakvo smanjenje izravnih plaćanja vodi do značajnog smanjenja njihovih e, prihoda i mislim da bismo da trebali dati državama članicama fleksibilnost u tome da odrede kakve poljoprivredna gospodarstva žele u svojim regijama. Isto tako moramo maknuti povlasticu izravnih plaćanja za vlasnike zemljišta, a ne same poljoprivrednike. Mi ne možemo opet dozvoliti e, takvu odredbu koju predlaže komisija. Zatim što se tiče zaštite okoliša, imamo postepeni pristup sa uvjetovanosti i ekološkim programima kada je Bog e, i E, stvorio prirodu, nije ju podijelio u tri različita dijela i zato moram razmisliti koju poruku zaista šaljemo poljoprivrednicima, jer kad oni mene pitaju što mi činimo za zaštitu okoliša, meni je vrlo teško to njima objasniti na bilo kakav e, logičan način. Hvala gospodine Agnew. Hvala vam. U posljednje četiri godine u ovom odboru ja sam uočio da E, zastupnici žele da se šumarstvo uključi u poljoprivrednu politiku. Ja im svaki put kažem da šumarstvo nije u nadležnosti Europske unije. E, često se ljudi podsmjehuju na to što ja kažem, ali nikad nisam čuo da se komisija izrijekom složila sa mnom. I sada dolazimo do ključnog trenutka u kojem bi komisija trebala reći parlamentu, oprostite, ali mi ne možemo donositi propise o šumarstvu. To se treba mm, e, promijeniti na razini ugovora o Europskoj uniji u vijeću jednoglasnom odlukom, dakle moramo o tome prestati govoriti. Drugo što želim reći odnosi se na proteinske usjeve. Da, nemamo dovoljno proteinskih usjeva u Europi. U većina su grahorice i puno ih su nus proizvodi, a, puno tih usjeva emitira dosta visoku razinu opasnih eh, stakleničkih plinova. Mi dakle od eh, poljoprivrednika s jedne strane tražimo da smanje eh, razinu stakleničkih plinova, s druge strane od njih tražimo da uzgajaju više grahorica i za to im čak mislimo dati i poticaje. Hoće li se iko pozabaviti s tom kontradikcijom? Hvala. Oui, merci, monsieur le président. Gospodine Andriju, hvala vam. Kao što znate, u ovom odboru e, čitav niz e, zastupnika je od početka protiv e, prijedloga Europske komisije zato što ne odgovara na pitanje prihoda poljoprivrednika i ono što se predlaže u pogledu nevezanih plaćanja za nas nije odgovarajuće. U tom kontekstu želim čestitati izvjestiteljici jer ona zaista ulazi u tehničke detalje i čitav niz njenih prijedloga su vrlo interesantni. Želim se osvrnuti na dvije točke. Prva tiče se nove arhitekture ozelevnjivanja. Mislim da prijedlog nije dovoljno ambiciozan u tom kontekstu. Potrebno je razraditi čitav niz alata kako bismo bili učinkovitiji. Moramo usvojiti mehanizam um, agro prehrambenih uh, mjera kako ne bismo pali u zamku uh, ozelenjivanja kako je prije postojalo. Zatim što se tiče gornje granice i uh, pravedne raspodjele potpora ne slažem se sa gornjom granicom od 100.000 eura, nego mislim da bi države članice trebale odrediti te gornje granice kako bismo imali e, a isto tako mislim da e, kriterij e, zapošljavanja, odnosno radnih mjesta i plaća ne bi trebao biti ugrađen u to. Gospodin Bogović. Čilo, zahtevno, naj, poročilo Hvala kao prvo Ester na izvješću. Radi se o kompleksnom izvješću, možda najkompleksnijem u ovom mandatu u kojim smo se bavili. Tu se govori o mnogo čemu iz e, temeljnog prijedloga. Poslije se pitanje fleksibiliteta i tako dalje. Mnogo toga još moramo naravno nadodati, nadovezati se. Radi se i o tome da moramo izraditi strateške planove na razini pojedinih zemalja članica. Radi se o razvojnim vizijama pojedinih zemalja u odnosu na poljoprivredni prostor gdje se kombiniraju prvi i drugi stup. Važan je dijalog na razini zemalja članica. Do sada to baš nije najbolje išlo i malo je onih koji su zapravo shvatili dakle što su rezultati koje nam daje poljoprivreda zbog čega su pojedine stvari važne za okoliš i tako dalje i tako dalje i kako dobiti potporu poreznog obveznika znači našeg sugrađana ja sam za orijentaciju prema obiteljskim poljoprivrednim dobrima. Što se kepinga, dakle određenja plafona, gornjih vrijednosti tiče, moramo još razgovarati o tome, ali mislim da je važno orijentirati se u smjeru mladih, mladih poljoprivrednika kojima treba potpora. A ne smijemo zaboraviti ni one koji će predati nekom drugom, dakle u ruke e, svoja dobra. Jer se oni također nalaze u teškoj situaciji. Treba prenijeti svo to znanje. S druge strane, postoji pitanje novih tehnologija. Sve to moramo jačati, a tu mladi poljoprivrednici mogu odigrati veliku ulogu i u smislu veoma važne digitalizacije. I tu imamo amandmane koji se odnose na to govorimo o pametnim selima, o konceptu pametnih sela i tu ćemo iz kohezijskih fondova dobiti sredstva na raspolaganje. Iz Interrega i drugih fondova. A bez toga ruralne sredine e, neće preživjeti. Moramo zajedno vući u tom smjeru, omogućiti dakle našim ruralnim područjima da prežive. I to se mora odraziti naravno između ostalog u konkretnim strategijama. Hvala, hvala. E, prvo što želim reći je zapravo isto o čemu je govorio i Artur. Radi se o ruralnim područjima, radi se o poljoprivrednim dobrima. Ne radi se tu o multinacionalkama. S druge strane, radi se i o bankama, da tako kažem. To je važno, o tome smo već govorili o ostalom. Druga stvar, koliko se radi o prvom i drugom stupu, pitanje je dakle kako u nacionalnim strateškim planovima e, postupati e, po tom pitanju. To je najvažnije dakle, za poljoprivredni sektor. Što će zemlje učiniti, zemlje članice po tom pitanju? Moraju za sve vrijediti isti uvjeti, ista pravila. Ništa drugo nije dopustivo. I u smislu ozelenjivanja, greeninga, to je važno. To ima veze i s okvirnom direktivom o vodi e, sa zaštitom prirodnih resursa. A tu moraju, dakle, između ostalog, doprinijeti i poljoprivrednici koji također moraju štiti prirodu. Mary McGinnison je rekla to. Poljoprivrednici žele, naravno, poljoprivredni razvoj. I kao odbor e, mi smo složni, dakle, da treba podržati to, ali kolega Gerbrandi na odboru za okoliš usprotivio se tome i odlučno otklonio tu ideju što se tiče zabrane letenja. Je li to uopće provedivo? Ja mislim da ne. Ja ću u tom smislu osmisliti i konkretan amandman. Što se tiče strategije za krumpire, to je nešto što je u Nizozemskoj veoma važno. Međutim, treba nam i dobre navne cijene. O tome imamo već čitav niz izvješća. Gospodin Jar. Da, hvala i hvala gospođi Hvala gospođi izvjestiteljici. Imamo dakle zakonski prijedlog komisije. I sada je pitanje dakle kompromisa. Zato kompliment izvjestiteljici koje je mnogih pozitivnih poticaja već dala u svom izvješću. A nije se s druge strane u potpunosti zatvorila prema ovim novim prijedlozima. Između ostalog veselio sam se i pljesku koju je dobio kolega Dorfman. Ali, važne su prave odluke. Što se tiče plafona, kepinga, tu me ništa ne čudi. Znamo što je sve tu bitno. Znamo kako su situacije i treba konkretno zahtijevati to što želimo. Treba nam dakle najmanja premija 150.000 eura po hektaru i tu imamo dakle transparentnu mjeru. Važna je iskrenost, a samo tako možemo preći u sljedeću fazu. Dakle, kako sav taj novac koji nije mali raspodijeliti. Moramo naravno riješiti prvo probleme pomesti pred vlastitim vratima. Dakle, kao prvo minimalna premija moguće je, smijemo to učiniti. I na taj način ćemo pojačiti takozvanu unutarnju koheziju. I nakon toga možemo da dakle, poveznim plaćanjima. Što se tiče dakle ove štete koje prouzroče divlje životinje, primjerice vukovi, kolega Dorfman je u pravu kad kaže dakle da to nije fair. Mi to sami plaćamo. To su isto novci poreznih, objekti, poreznih obveznika zaštićene životinje ovo ono. Međutim, važno je dakle upravljanje između ostalog i tim situacijama. I posljednja stvar koju sam želio reći. Ja sam bio tu već i tijekom prošle reforme. To nije funkcioniralo iz čitog niza razloga, kao što znamo. Mora konkretno dakle, naučiti konačno koristiti eko programe i na taj način će i regionalni programi početi bolje funkcionirati. Ali još jednom veliki kompliment iz Estejice. pani Hvala vam. Došli smo do kraja popisa osoba koje su se javile za riječ. Sada dajem riječ komisiji. Gospodin Nihar ima riječ. Ostavite molim vas i nešto vremena izvjestiteljici da nam se zaključno obrati. Hvala, da ću sve od sebe, međutim radi se o vrlo opsežnom paketu. Zahvaljujem za početak izvjestiteljici na izvješću. To je odličan temelj za našu buduću suradnju i suradnju s vijećem. U svakom slučaju sam eh, zahvalan na vašoj potpori onome što već nekoliko mjeseci zovemo novi model ostvarivanja politike, odnosno New Delivery Model, gdje želimo pojednostaviti eh, sustav i dati eh, više ovlasti državama članicama. E, radi se o promjeni paradigme, a ono što mi moramo osigurati u nadolazećem radu je da to provedemo na pravi način. Ne možemo se prebaciti s jednog na drugi sustav, na način da ostanemo u sredini jer tako bismo dobili najbolje od dva svijeta, ali i najgore od dva svijeta i mislim da se na to moramo usredotočiti da prijedlozi, odnosno izmjene prijedloga komisije idu u smjeru onoga što politički želimo postići. Čitav niz elemenata o kojima se danas raspravlja odnosi se na VFO. Kao što znate, trenutno raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru, tu govorimo o sufinanciranju, o eh, N plus 3, o konvergenciji i o tome neću dalje govoriti u svom izlaganju. Što se tiče ciljeva, ono što smo mi pokušali napraviti, pokušali smo prevesti ciljeve ugovora u izazove za poljoprivredu u eh, nadolazećem periodu i tako smo osmislili opće i konkretne ciljeve iz našeg prijedloga. E, kada mijenjamo formulacije tih ciljeva, moramo imati na umu da se to mora očitovati u e, preostalom dijelu novog modela ostvarivanja politike i moramo imati odgovarajuće indikatore za te izmijenjene ciljeve. Zato moramo paziti na te formulacije. Komisija je nadugo i široko raspravljala o tim formulacijama ciljeva a e, dakle u svim izmjenama moramo o tome voditi računa. Što se tiče konkretnog pitanja žena, naravno države članice će u strateškim planovima u budućnosti moći osmišljavati konkretne potpore za žene ako budu mislile da je to potrebno. To je u kontekstu cilja 8 definirano. Međutim, mislimo da u ovom trenutku nije važno osmišljavati nove specifične ciljeve za žene. Izvjestiteljica je isto tako rekla e, da moramo e, se pozabaviti svim tim ciljevima, ali u e, analizi potreba države članice moraju provesti tu ocjenu u odnosu na svih devet konkretnih ciljeva. Ako misle da intervencija po jednom specifičnom cilju nije potrebna, onda možda neće napraviti program za taj specifični cilj, ali analiza potreba mora voditi računa o svim o svih devet e, specifičnih ciljeva. Što se tiče uredbi o zajedničkim odredbama, e, zahvalni smo na potpori. U našem e, prijedlogu smo osmislili vrlo ograničeni opt sustav. Države članice moraju u tome sudjelovati kako bismo se pobrinuli o tome da se novac propisno troši u svim državama članicama. Međutim, moramo osigurati da prijedlog izvjestiteljice e, isto tako bude propisno odražen u uredbi o zajedničkim odredbama o kojoj se raspravljaju drugim e, odborima u ovom e, parlamentu. Što se tiče zaštite okoliša i e, borbe protiv klimatskih e, promjena, mi smo pokušali u naš prijedlog ugraditi ne samo čitav niz specifičnih prijedloga, nego i člankom 92. smo pokušali uvesti odredbu kojom ne bi bilo vraćanja na staro, odnosno lošije stanje. Na kraju dana ono što mi želimo jest jedan sveobuhvatni globalni paket e, u prvom i drugom stupu i uvjetovanostima imamo različite uvjete za zaštitu okoliša i na kraju dana moramo ocijeniti zadovoljavali čitav paket e, naše ambicije u pogledu e, povećane zaštite okoliša. U tom kontekstu žao nam je što želite brisanje te horizontalne odredbe, ali i uključivanje 30% za trošenje u okviru drugog stupa i smanjenje za trošenje u području voća i povrća. Zatim, što se tiče proteinskih usjeva, mislim da svi imamo zajednički cilj davanja potpore tom sektoru. Ovoga tjedna odvija se važno događanje u Austriji gdje će komisija predstaviti svoj plan kako se planira uhvatiti u koštac s tim izazovom. Proteinski usjevi već kvalificirani su za potpore vezane za proizvodnju u okviru prvog stupa a i kroz druge sektore mislim da možemo raspraviti kako možemo osigurati dodatnu potporu za e, proteinske usjeve. Što se tiče gornjih granica, odnosno kapinga, e, mislimo da je to e, dobrovoljni element kojim se trebamo baviti na europskoj razini. Hvala kolegama koji su nam pružili potporu mi mislimo da je to vrlo važno kako bi čitava Europska unija, sve zemlje imale jednaka pravila. E, to ne bi trebalo biti samo obvezujuće, nego bismo i troškove rada trebali e, ugraditi na pojednostavljen način kako se poljoprivredna gospodarstvo u kojima je puno manualnog rada ne bi kažnjavala ovakvim odredbama. Što se tiče ekoloških programa, njih e, želimo izuzeti iz obveznih gornjih granica i to bi potencijalno imalo dobar učinak na okoliš, ali bi to značilo više izravnih plaćanja u prvom stupu što bi bila potencijalno dva međusobno konfliktna cilja, a naravno morat ćemo se u dolazećim raspravama na to vratiti. Što se tiče ruralnog razvoja, mislim da se tu može potpora za žene isplanirati na propisan način i to politike ruralnog razvoja koje trenutno imamo u uredbi 13.05 jer to nije u skladu s novim modelom ostvarivanja politike. Što se tiče novih mjera za ruralni razvoj, mislimo da im nije potreban e, karakter poticaja, zato što države članice će u usmišljavanja potpora već e, morati voditi računa o tome da te mjere budu dovoljno atraktivne za poljoprivrednike jer su dobrovoljne naravi. Dakle, e, bit će već ugrađen poticajni učinak u te mjere. Međutim, potencijalni problem je ovdje da će mjere i intervencije prestati biti kompatibilne sa green boxom VTO-a i prešle bi u amber box VTO-a. to bi se dakle dogodilo kada bismo klimatske i okolišne mjere e, izvadili iz e, green boxa. Dakle, moramo biti vrlo e, pažljivi sa izmjenama koje bi u stvarnosti donijele malo dodane vrijednosti. Što se tiče tranzicijskih odredbi, mislimo da u svakoj državoj članici moramo imati jednu kontaktnu točku jednog sugovornika u svakoj državi članici. To ne znači da će sve što će države članice morati činiti um, u okviru ove nove uredbe je da će se moći provoditi na razini regija. Morat će se naravno voditi računa o stvarnoj situaciji u svakoj državi članici i države članice koje će htjeti neke elemente prebaciti na regionalnu razinu imati će za to slobodu i mi smo otvoreni za suradnju s vama i sa vijećem kako bismo pobrinuli da institucionalne strukture, upravljačka tijela i agencija za plaćanja će biti u skladu sa administrativnim i ustavnim ograničenjama, odnosno zahtjevima državama članicama. Mislim da je u ovom trenutku teško odrediti konkretni datum. E, mislim da će Državama članicama trebati vremena da osmisle strateške planove i komisiji će trebati vremena da analizira planove i da ih formalno odobri ili ne. Za to će biti potrebno određeno vrijeme. Mi smo radili pod pretpostavkom da će se ovaj prijedlog usvojiti kako bismo imali dovoljno vremena do početka novog razdoblja VFO-a 1.1.2021. Ako to ne bude moguće, naravno vidjet ćemo kako se možemo uhvatiti košta s tim problemom. Međutim, kada bismo datum stupanja na snagu ovih pravila gurnuli suviše u budućnost, poslali bismo krivu poruku građanima i korisnicima zato što želimo da nova pravila e, na raspolaganju korisnicima budu što je ranije moguće. Puno hvala i na kraju Andropata ne više od 10 minuta. Puno hvala Želim e, zahvaliti svim e, govornicima, izvjestiteljima u sjeni i komisiji na komentarima kojima je cilj poboljšati ovo izvješće i nadam se da će vaši komentari uskoro biti pretočeni u amandmane. Dakle, Europska unija se mora prilagođavati vremenu, a vremena se mijenjaju. Živimo u društvo gdje zbog novih načina komunikacija društvo više nije isto što je bilo. Društvo želi što više biti dobro informirano, pa moramo paziti koji su naši izvori informacija. Evropska unija se mora osuvremenuti kako bi javnost mogla pratiti što se događa u proračunu, a ZPP, e, na ZPP otpada najveći dio proračuna. E, za potrošači je e, najbitnije da mogu kupiti kvalitetnu hranu po dobroj cijeni a to mora biti dostupno svima. Ta promjena paradigme predstavlja priliku za nas, priliku e, koja ne znači da se ništa ne treba mijenjati. Moramo izbjeći veliku zamku nove nacionalizacije, a to su neki spominjali. Mi želimo niz amandmana, zajedničkih amandmana za sve strateške ciljeve država članica kako bi bile usklađene. Naravno, okolišni problemi u Finskoj, na primjer, e, mogu zamisliti da su sasvim drugačiji od onih u Španjolskoj ili negdje na jugu. Dakle, treba se prilagođavati klimatskim e, Eh, uvjetima, eh, raznim zemljopisnim eh, širinama, ali zajednički faktor mora biti snažan i ne smijemo se upustiti u novu nacionalizaciju. Nadam se da ćete uložiti amandmane kojima ćemo poboljšati te zajedničke čimbenike. Ti strateški planovi ćemo se morati i dalje prilagođavati, ali moramo stalno imati pred očima cilj da ne nacionaliziramo iznova. Trebamo surađivati sa udrugama poljoprivrednika, razgovarati s njima. Poljoprivrednici ne žele nesigurnost, oni žele pravnu sigurnost to su mi rekli ne samo poljoprivrednici iz španjolske udruge, već i drugih država. Oni žele fleksibilnost, učinkovitost s naše strane i žele da i dalje imamo zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, sad smo samo nekoliko mjeseci od izbora i moramo donositi odgovorne odluke. Ja sam saslušala sve što ste rekli, nisam uspjela sve zabilježiti, no očekujem vaše amandmane. Ne mogu sada odgovoriti na sve, ali puno vas je govorilo o pragovima, dakle o gornjim granicama. To je jedina točka po kojoj smo bili vrlo fleksibilni. Mi smo o tome razgovarali razgovarali sa sektorima, državama članicama, velikim brojem vas i smatram da se to mora prilagoditi različitim proizvodnim strukturama jer to neće imati isti učinak u Estoniji kao u Portugalu. Na primjer, u razgovorima s ministrom iz Estonije objasnili su mi da bi prijedlog osnažio 60% područja, dakle gotovo sve, a to nije proporcionalno. To bi e, u praksi bila e, jedna opća gornja granica koja se primjenjuje na sve. Dakle, ono što ja nudim je mogućnost da se prilagođava različitim uvjetima. Ako se ne slažete, ako mislite da time ne postižemo svoj cilj, pa možete uložiti amandmane, ali imajte na umu da postavljanje gornjih granica nije tehnička mjera, to je proračunska mjera. Stoga to nije cilj E, poljoprivrednika, uzgajivača e, stoke i tako dalje. To je proračunska mjera. Potrebna nam je fleksibilnost. To ne smije ostati nepromijenjena tehnička mjera, ali vi imate slobodu to mijenjati. No imajte na umu da je to proračunska mjera i da to nije mjera pomoći. E, to nije potpora. Mjera mjera potpore je nešto drugo i to stvara ravnotežu između različitih gospodarstava i država članica. Naravno, ja se slažem, odnosno ja ću prihvatiti rezultat. Moramo izbjeći gubitke, velike gubitke u različitim e, gospodarstvima. E, potrebna nam je prethodna analiza. Ne znamo kako će distributivne isplate utjecati na poljoprivrednike. Čak još nemamo ni proračuna. To je veliki problem. Neki kolege kažu da žele kazniti odnosno da ne žele kažnjavati zapošljavanje na gospodarstvima ne, mi većina nas misli da moramo zaštititi radna mjesta u poljoprivredi, a ne kažnjavati ih. Kad je riječ o kvantificiranju ciljeva, Čula sam što ste rekli, no želite li spasiti ZPP ili joj želite vezati ruke, ograničiti ju kako ne bi mogla ispuniti svoju funkciju, jer to bi bio krajnji rezultat kada je riječ o rezovima u ruralnom razvoju ne to nije istina ja ne prihvaćam smanjenje proračuna za bilo koji dio ZPP-a. U svom dokumentu ja tražim da zadržimo proračun. Dakle, ja ne podržavam nikakve rezove niti u prvom, niti u drugom skupu. Ono što ja tražim je da održimo proračun, a to isto želi većina zastupnika u ovom parlamentu. Vi ste spomenuli mlade poljoprivrednike, ja se s vama slažem što god vam padne na pamet da želite tome dodati, e, to je dobro došlo. Ja očekujem vaše amandmane. E, zanima me kakvi će biti. Neko me je kritizirao zbog pomoći, zbog dohotka za održivost. No to je uvjetovanost koja je osnažena. To znači da je sve već uključeno i da je obvezno dakle ne primiti 30% pomoći već 100%. E, zahtjevi za ekologizaciju ne iziskuju 30% e, već 100% e, potpora i to osnažuje okolišne uvjetovanosti i osnažuje taj aspekt CPP-a. Dakle, povećanje zahtjeva obzirom na okoliš znači da je važno dodijeliti 60% sredstava za e, tu potporu. To je promijenilo ime. Sad se to zove dohodak za održivost e, za održivost okoliša. Mi smo odgovorni. Ako no moramo štititi dohodak kako bismo zahtijevali ambiciozne ciljeve od poljoprivrednika obzirom na okoliš. Dakle, dohodak se ne može razdvojiti od politika za okoliš. Potpora dohodku ne bi smjela oduzimati nešto od ciljeva za okoliš koje svi podržavamo. Zahvaljujem vam na vašim prijedlozima i očekujem vaše amandmane. Hvala i zahvaljujem izvjestiteljici. u intervenciji izvjestiteljici osjetili smo veliku odlučnost kada je riječ o sustavu provedbe Dakle, pristup zajednice i fleksibilnost se mogu objediniti u strateškim planovima. Isto tako pitanje gornjih granica je vezan uz proizvodnu strukturu. Svaki hektar mora biti konkurentan. Trebamo biti svjesni e, ekonomija razmjera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 uključimo i nacionalne parlamente i da postavimo određeni kontrolni mehanizam. Naš zadatak je paziti da postoji praćenje, monitoring, kontrola, a to je isto tako zadatak i nacionalnih parlamenata. Nacionalni parlamenti ne moraju prihvatiti sve, oni mogu predložiti i vlastite mjere. Zahvaljujem vam na općoj raspravi. Nije bilo potrebe prekidati govornike, osim možda gospodina Kaputa. Svi su imali priliku uzeti riječ. A sada bih rekao da je rok za amandmane 3. prosinca. To se odnosi na oba izvješća i molim vas upoznajte se sa dopisom predsjednika Tajanija. Sada prekidam sastanak do 2 sata i 30 minuta kada ćemo imati vanjskog gosta pa vas molim da dođete na vrijeme. Hvala.